I think we can start. Mislim da možemo započeti s radom. Mislim da možemo započeti s radom. Dame i gospodo, drage kolegice i kolege, iznenađujuće, ali dvorana gotovo nije dovoljno velika za sve koji su došli na sastanak, iako smo pred božićnim e, praznicima. U svakom slučaju, ovo je zadnji sastanak u ovoj godini. Najprije e, prihvaćanje nacrta dnevnog reda, možemo ga prihvatiti ako nema primjedaba. Ja imam jednu malu primjedbu, a e, tiče se izvještaja o trijalozima. E, gospodin Sasoli nije tu i zato se zato nećemo izvještavati o governance a što se tiče unutarnjih vodenih plovnih pute, o tome ćemo e, čuti izvještaje. Što se tiče zapisnika sa sastanka 7.12. ako nema prigovora, smatramo, ih taj zapisnik usvojenim. Prelazimo na prezentaciju opće uprave MUV o izvješću komisije o zajedničkim pravilima i norma za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova. Riječ dajem gospodinu Su Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, pozdrav svima. Da, vrlo kratko ću vam predstaviti ovo izvješće. Prije svega ću se usredotočiti na članak 10. Gospodin Grades de Grandes koji je bio na neki način pokretač raspravom pitanju nije s nama danas, ali znate svi o kome se radi. Prije svega bih eh, htio reći eh, kakav je koncept ovih inspekcija brodova. Eh, to provode društvo za klasifikaciju. Kao što znate, trenutno ima 50 takvih e, društava u svijetu, a samo 11 koriste naši brodovi, a dakle to su organizacije koje priznaje Europska unija. E, europske države zastave e, mogu ovlastiti te ta društva da djeluju njihovo ime i da provode analizu i izmjere brodova i određuju klasu brodova korist, dakle upravo su e, to teme i obveze koje proizlaze iz međunarodnih konvencija za brodove. Države članice mogu ovlastiti e, društva za klasifikaciju da provode e, taj zadatak i to samo ona društva koja je odobrila Europska unija. Takva društva imaju pravila i tehničke standarde, a postoje i privatni standardi ta pravila koriste ta društva kako bi e, validirali i certificirali e, da je e, cijela konstrukcija, odnosno izgradnja broda u skladu s tim standardima. Dakle, postoje određena pravila koja proizlaze iz međunarodnih konvencija, a postoje i ta njihova privatna pravila koja koriste. Rezultat tog, te certifikacije je svjedočba o klasi broda. E, ta svjedočba omogućuje vlasniku broda da dobije osiguranje. Od tog trenutka, dakle od trenutka certifikacije, smatra se da je brod u klasi, da ima klasu, odnosno da je spreman za putovanje. To je ono e, što je vezano uz e, tehničke standarde i za klasifikaciju. Treba reći da proces certifikacije e, uzima u obzir sve materijale, opremu i e, dijelove koji su iskorišteni za izgradnju broda. Svaki brod ima pojedinu, dakle zasebnu e, svjedočbu koje, koju izdaje društvo za certifikaciju. Svrha je da imamo uzajamno priznavanje kako bi sama društva koristila svjedodžbe koje su izdala druga takva društva. Dakle, ja kao vlasnik možda ne moram u svakom trenutku imati istu svjedodžbu, odnosno ponekad ću se odlučiti za jednu društvo za klasifikaciju, a ponekad drugo, pa možda neću imati uvijek svjedodžbu od istog društva, ali Cilj je međusobno priznavanje kako bismo imali i, i za, tu potre, za tu svrhu trebamo uskladiti pristup. To je nešto što treba istaknuti jer smo, eh, jer smo dugo razgovarali s industrijom o tome. To je za njih bitno zato što e, proizvođač broda i e, opreme, odnosno materijala, ne mora uvijek koristiti isto društvo za certificiranje kao što bi to bilo društvo koje bi odabrao vlasnik. A to podrazumijeva da se svaki put plaćaju e, troškovi. A osim toga, unatoč tome što društva certifikaciju time gube određenu količinu posla, E, svejedno je to e, korisno i za njih i u smislu e, sigurnosne zaštite i u smislu njihove reputacije. Čini se da je to dosta jednostavno i očito, ali zapravo nije. kao što sam već rekao, ta društva imaju vlastita, dakle privatna pravila koja su različita od društva do društva. Treba reći da u našoj uredbi koju ste vi zagovarali u to vrijeme stoji da se da sva društva trebaju koristiti najviše, najstrože e, standarde. Dakle, mi smo sjeli zajedno, vidjeli smo koji su standardi najrigorozni, najstroži i svi ih moraju primjenjivati za određeni segment, jer je više segmenta koje treba obuhvatiti. To je dobro i za tvrtke, za industriju. Ta industrija E, zapošljava 450 tisuća osoba na puno radno vrijeme. E, promet iznosi 120 milijardi. I ako proizvođači svaki puta za svaki dio moraju se certificirati, zasebno za svaki brod, time se poveća, povećava njihov trošak, a smanjuje dakle njihova konkurentnost u odnosu na primjer na Kineze, na Indice ili proizvođače iz bilo koje druge zemlje. Dakle, u interesu je industrije i naš pokušaj da uskladimo e, praksu u ovom području. Htio bih istaknuti još jednu stvar. Ovo načelo uzajamnog priznavanja temelji se na takozvanom samoregulaciji. Uredbu su sastavila zapravo sama društva za certifikaciju. Radi se zapravo o o e, grupi za grupi društva za certifikaciju E, koja su, koja međusobno priznaju vlastite e, svjedočbe, a odobrena su od strane Europske unije. Cilj je da i sama ta grupa dobije tehničku stručnost koja im je potrebna, a isto tako da, e, da, da treba obuhvatiti one proizvode koji potpadaju po taj program, a ponekad su raz, različiti, a isto tako e, da se uzmu u obzir i tehnički kriteriji i kriteriji procjene. Definirano je da se treba raditi o proizvodima koji spadaju u kategoriju proizvoda za koje je potrebna homologacija i ima 44 skupine proizvoda koje, koje se tu ubraju. Koje su prednosti ovog e, programa? Osim smanjenja broja potrebnih svjedočbi, Ovdje dolazi i do smanjenja troškova za proizvođače i smanjenja administrativnog opterećenja. Isto tako proizvođači e, imaju lakši pristup globalnom tržištu zato što ne moraju svaki puta certificirati svaki pojedini sastavni dio zasebno. Postoje određene stvari na koje treba e, paziti, a budući da je taj program dosta nov, e, treba reći da industrijske procese treba poštovati. Za sada stvari dobro funkcioniraju, međutim i dalje postoji problem vezan uz e, osvištenost. prije svega to vrijedi za male proizvođače, njihova razina osvištenosti nije baš visoka. Još jedno pitanje na koje vam je možda skrenuta pažnja je da mm, da razina međunarodne prihvaćenosti ovog e, programa e, nije baš jako visoka. On, neke države zastave drže da to možda na neki način e, ograničava njihovu slobodu. Kad je riječ o provedbi samog programa, i dalje postoje dakle praksa odnosno provedba je više manje sukladna e, u uredbi e, i dalje postoje određeni problemi a to je vezano uz e, samoregulaciju i partnerstvo s industrijom to partnerstvo je važno ali treba isto tako s vremena na vrijeme revidirati program i povećavati učinkovitost E, naravno da mi na tome trebamo dalje raditi, kao što sam već e, rekao, e, ovdje se radi o samoregulaciji, a, kao a u takvim slučajima je uvijek, odnosno ponekad je to teško ostvariti. Međutim, kako ćemo dobivati sve više svjedočbi, sve ćemo više biti zadovoljni. Općenito za sada jesmo zadovoljni. A što se tiče standarda, odlučili smo se za najstroži standard, kao što sam već rekao, a isto tako, kao što sam već rekao, to je manji trošak za industriju, zato što će se broj certifikata smanjiti. Hvala vam na vašoj potpori i hvala što smo uspjeli ovaj dodatni element uvrstiti u uredbu. Hvala. Hvala lijepa. Za riječ se javio Petar van Dalen. Izvoli Petar. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije nego što sam postao europski zastupnik, ja sam bio inspektor u Nizozemskoj. E, moje pitanje se odnosi na evaluaciju određivanja klasa, odnosno klasifikacije. Kako ćemo e, ocjenjivati situaciju? Dakle, ako se radi o jednom brodu, uvijek se radi o nizu, odnosno o seriji evaluacija. I primjerice, Europski ured koji izdaje svjedočbe u Europi ne djeluje na isti način kao takav ured u Aziji. A istovremeno može se raditi o poduzeću koje ima dvije različite podružnice u različitim dijelovima svijeta. Možete li nam objasniti kako e, ured za klasifikaciju će provjeriti, odnosno provjeravati, postoje li razlike između podružnice tog poduzeća u Europi i u Aziji. Zato što postoji jako velik broj e, brodskih e, oplata koje su proizvedene u e, Kini, a koriste se u Europi. Hvala lijepa, Vim van riječ. Već... Dakle, e, već je gospodin spomenuo gospodina De Grandesa, koji danas nije ovdje s nama. E, on je zapravo otišao provjeriti kakva je situacija s rezultatima izbora u Španjolskoj i mislim da će ovo e, biti vrlo zanimljiv, ne nužno tužan dan u Španjolskoj. Hvala vam na svim informacijama koje ste nam dali imam pitanja koja se odnose na e, provedbu članka 10. Čuo sam da privatni sektor koji e, na neki način nadgleda ove e, urede za klasifikaciju je previše spor Dakle, ti uredi za klasifikaciju obavljaju zadatke koji su dosta skupocjeni. A to je naravno nešto što je jako bitno za e, sektor brodogradnje u Europi. Gospodine Karamicas, hoćete li pratiti provedbu različitih e, etapa e, ovog projekta, znači od faze 1 do faze 6. I hoćete li e, pratiti provedbu svih faza ili ćete dio delegirati e, uredu za klasifikaciju ili će možda to raditi privatna poduzeća. Dakle, mi bismo htjeli također čuti kakav je vremenski okvir za ta međusobna priznavanja jer radi se o sporazumu koji je jako važan, a proizlazi iz ove uredbe, a želimo e, povećati učinkovitost ove uredbe. A u tome ćemo i uspjeti ako ćemo za pet godina biti u mogućnosti E, pripremiti dovršetak procesa uzajamnog e, priznavanja. Hvala lijepa, imamo velika iskustva i sa pake željezničkim paketom. E, dakle, znamo da je harmonizacija teška stvar. Gezine Majsne ima riječ. Hvala lijepa gospodine Karamicas na ovoj prezentaciji. Dobro je kad se E, stvari harmoniziraju. Imam jedno pitanje. Rekli ste da e, je problematična, problematično međunarodno priznavanje tih e, svjedočbi. Kakav je, kakava je, ako se usporedi ovo što klasifikacijska društva rade kod nas i u SAD-u, kakve su sličnosti i razlike? Da li nam o tome možete nešto reći? Hvala, hvala lijepa. Werner Kun, ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Ovo je naravno vrlo zanimljiva tema i pozdravljam e, to što će što se komisija uhvatila u koštac sa ovim, e, sa ovim područjem. Sva Dakle, radi se o tome kako je brod sagrađen, od kojeg materijala, koje tehnologije su pritom primiljene, na primjer koje metode zavarivanja, e, nadalje koji je metor ugrađen e, i tako dalje. Sve to stoji u specifikacijama i svaki vlasnik broda koji naruči brod, dakle, mora u skladu sa odredbama e, međunarodne pomorske organizacije e, mora ispuniti sve sigurnosne standarde i prema tome se teretni i putnički brodovi grade. E, čuli smo da 43% ukupnog, e, ukupne svjetske brodogradnje se nalazi u Europi. E, što se tiče teretnih brodova i konternerskih brodova tu je naš udio puno manji, tu je naša uloga postala marginalna, većina toga se gradi u jugoistočnoj Aziji, Koreja je na primjer nevjerojatno e, ojačala svoju, svoju brodogradnju Kinezi također već e, grade ogromnom brzinom te brodove i sad je veliko pitanje da li e, brodovlasnici koji tamo naručuju sve brodove, a to već čine mnogo evropskih brodovlasnika, da li mogu biti sigurni da ako e, ako tamo stacioniraju predstavnika e, jednog europskog klasifikacijskog društva, da će brod biti sagrađen u e, skladu sa svim standardima i propisima. E, mi imamo e, evropska, e, evropske proizvođače koji isporučuju svoje proizvode u jugoistočnu Aziju. Na primjer iz e, Njemačke se motor ili, pro, ili propeler isporučuje u brodogradilišta u jugoistočnoj Aziji i tako dalje i tako dalje. brodovi za krstarenje, krstarenja turistička su još uvijek u europskim rukama, ta brodogradnja. Dakle, pitanje je, mi imamo svoje agregate koje mi njima isporučujemo kao podizvođači i naši proizvodi su odgovaraju najvećim najvišim standardima. E sad me zanima kako stoji stvar sa azijskim proizvodima. Da li su oni također u skladu sa standardima. Hvala lijepa. Sljedeći govornik ima riječ. Gospodin Zemke. Hvala lijepa. Ako smijem, e, ne bih govorio o tehničkim aspektima, ja nažalost nisam inženjer, nego pravnik, ali želim pitati nešto o jednom mehanizmu koji je za mene važan. Slažem se s tim da na razini Europske unije vrijede vrlo jasni i strogi propisi i standardi što se tiče brodogradnje, ali taj mehanizam bi trebao za rezultat imati to da države priznaju te klasifikacijske standarde i norme. To znači taj postupak certifikacije e, prolazi kroz e, cijeli niz uprava u, u, u zemljama članicama. Dakle, pitanje je da li tu postoji potreba za jednim kontrolnim mehanizmom ili ne. Jer možda postoje tolerantnije države i možda će na našim e, onda vodama ploviti brodovi koji odgovaraju različitim standardima. Hvala lijepa. Sada ponovo riječ dajem gospodinu Karamicu su ime komisije. Izvolite, čuli ste dosta veliki broj pitanja, možete pokušati odgovoriti. Hvala lijepa. Pokušat ću odgovoriti, ispričavam se ako ću u odgovorima zaboraviti i odgovoriti na neka postavljena pitanja. Prije svega dopustite da počnem tako što ću objasniti ovo pitanje koje se odnosi na međunarodno i europsko. Jer mislim da je sasvim jasno da brod koji se kreće po planetu treba podlijegati istim standardima. U prethodnim uredbama nije se pravila razlika između zastave pod kojom e, brod plovi. Međutim, s obzirom na to da smo htjeli da sva društva za klasifikaciju imaju ista pravila i da se poštoje najviši standard, Europska društva bi lako su bila, dakle, bila u stanju lako ih prihvatiti, no doživjeli smo otpor od onih društava, uglavnom izvan Europe, koja su priznata. Da budem konkretni, um, ABS je u to vrijeme bio predvodnik uh, te opozicije, to je jedno od najvažnijih uh, društva za klasifikaciju, iz SAD-a, a to vrijedi i za korejska i japanska e, društva. I to iz poslovnih razloga. Tako da je nastao veliki rad, rat i vi ste nam pomogli da to uvedemo, odnosno nametno. I dalje postoje bilateralni sporazumi s drugim zastavama i dakle mi kažemo ovo je standard, ovo je najviši standard i za vaš brod je također bolje da postoje ovaj, ovaj viši sporazum. Isto tako postoje i standardi za svjedodžbe, Međunarodne pomorske organizacije i postoje privatni standardi. Dakle, brod je priznat zato što poštuje e, standarde IMO-a, međutim, e, društvo može biti izloženo situaciji da, e, odnosno brod može biti izložen situaciji da društvo primjenjuje neke druge privatne standarde. Mislim da ovaj sporazum, odnosno nadamo se da će ovaj sporazum pomoći da društva, ne europska društva surađuju s nama i usklade standarde, primjerice kada se radi o određenim dijelovima strojeva ili opreme na brodu Dakle, nadamo se da će oni koristiti vlastita e, pravila za e, certifikaciju, a neće tražiti od vlasnika da dodatno plati za to, a da pritom je vlasnik to već certificirao u Europi. E, I to vrijedi dakle i za one europske vlasnike koji imaju brodove koji plove pod različitim drugim zastavama. Kad je riječ o industrijskom interesu, jer proizvođači žele smanjiti trošak i to tako da ne moraju desetak puta certificirati isti brod, a s druge strane društva za certificiranje žele svaki puta iznova certificirati istu opremu ako je proizvedena u jednom, odnosno drugom e, laboratoriju, a e, certificirana na nekom trećem mjestu. Mi nismo došli do toga da do točke gdje smo obuhvatili svu opremu. I dakle želimo doći do 43 grupe dijelova koje za koje bi postala harmonizirana pravila u različitim društvima za e, certifikaciju i na temelju čega se definira klasa za e, pojedino poduzeće. Međutim, za to je potrebno vrijeme. Trebalo je jako puno vremena da se pokrene ovaj proces. Protekli godinu ili godinu i pol smo primijetili da se proces ubrzao, da sada ljudi ozbiljnije i bolje surađuju nego ranije. U tom smislu bih htio reći da e, europske i primjerice azijske podružnice kompanija e, ne mogu drugačije tretirati azijske i e, europske brodove. E, kroz EMSU i kroz, na, putem naših inspektora provjeravat ćemo u budućnosti da se ne događaju razlike u tom smislu. Ostala pitanja. Gospodin Kun, govorimo o 43% e, proizvođača opreme, a ne brodova jer glavna vrijednost broda nije, ne leži u opremi, već u samom brodu, mada je oprema ipak važan e, dio. Ali mislim da 43% proizvođača e, opreme će imati koristi e, od ovog programa jer će smanjiti svoje troškove koji su inače veći zbog administracije. zadnji dio je bio, bilo možda malo teže shvatiti, ali ne priznaju sve standarde vlade, odnosno nacionalne vlasti, već samo dio standarda, a to su specifikacije IMO-a, koji je i proizlaze iz međunarodnih konvencija. Sve ostalo su standardi koje e, priznaju sama društva za e, certificiranje. To je ta glavna razlika koja je bitna za proizvođače. Samo da provjerim jesam li na sve odgovorio. Možda nisam, ali barem sam pokušao odgovoriti na većinu pitanja. Ako ima još pitanja, mogu, možda ću na kraju sastanka imati priliku dati dodatna pojašnjenja. Hvala lijepa, Vin van de Kamp ponovo ima riječ. E, samo dva mala pitanja. Jesam li dobro shvatio da ćemo da bismo mogli postati zapravo zarobljenici tih neevropskih klasifikacijskih društava i ako oni odugovlače sa svojim radom, onda mi postajemo njihovi taoci. Odnosno, kada gospodin e, Micikos misli da će ovaj posao biti dovršen, obavljen do kraja. Mislim da Mm, nije moguće to predvidjeti, jer stalno izlazi nova oprema, novi brodovi i tako dalje na tržište. Činjenica da idemo prema zajedničkom dogovaranju oko specifikacija barem najjednostavnije opreme na početku, mislim da je to već jedan pozitivni korak. Osim toga, postoji vrlo specijalizirana oprema koja je koriste određeni posebni, e, posebne vrste brodova. I tu neće doći do harmonizacije. Isto tako postoji oprema koja je specifična baš za određeni tip motora. To isto neće biti obuhvaćeno. Kao što sam rekao, već postoje 43 skupine proizvoda za koje, smo obuhvatili. Možda će ta brojka porasti, porasti na 120 ili 200, ne znamo, ali mi ćemo u svakom slučaju pratiti naš e, proces. Imamo i stručnjake u Lisabonu, naše kolegi koji nam pomažu, ali u svakom slučaju tražimo spremnost, odnosno dobru volju društava za e, klasifikaciju, da s time krenu, a isto tako nam je potreban i pritisak e, barem najvećih proizvođača e, koji postoji e, zato što oni naravno žele smanjiti svoje troškove. To se neće dogoditi preko noći. Mislim da neće neće e, nikad sve biti obuhvaćeno, ali da barem 20 ili 30% opreme bude međusobno e, prihvaćeno, to bi bio veliki uspjeh. U redu, time smo završili s ovom točkom dnevnog reda, prelazimo na sljedeću. E, molim najprije gospodina Šadea i Rotengata da dođu gore na podij.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 E, o studije e, rezultati i učinkovitost financiranja željezničke infrastrukture u Europskoj uniji. E, tu su gospodin Šade i gospodin Rotenštat. Imate obojica 12 do 15 minuta, a potom ćemo raspravljati o rezultatima studije studija e, je e, na, načinjena na, e, za odbor za kontrolu proračuna i vrlo smo zainteresirani koji su rezultati te studije. Hvala vam lijepa gospodine Kramer, drago mi je što sam ponovo s vama. Pokušat ću održati ovo izlaganje na engleskom jeziku. Predstavit ću vam studiju o učinkovitosti financiranja željezničkog sustava u EU. Ovo smo izradili kao grupa slobodno neovisnih stručnjaka. Sa mnom su radili još kolege Dol i Roten Gater. To je e, studija koju smo izradili za društvo Fraunhofer iz Njemačke. Let's see if this works. This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 Htjeli su odgovoriti na pitanje koliko je učinkovita podrška dakle željezničkom sustavu i postižu li se time glavni evropski ciljevi, a to su kako društvena i socijalna kohezija između zemalja članica te glatko funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Dakle, imali smo tu i dodatna pitanja na koje smo trebali odgovoriti, dakle o utjecaju prošlih i trenutnih željezničkih projekata, dakle može biti tu svoje pitanje eksant mišljenja prije određenih projekata koji će se pokrenuti. I e, još smo se pozabili pitanjem kako revitalizirati dakle željezničku željeznicu, kako odrediti željezničke projekte koji bi mogli stvoriti vrlo visoku evropsku dodatnu vrijednost. Dakle, to su pitanja koje smo si postavili u izradi ove studije. Na drugoj slici vidite jednu e, zbirku naših e, zaključaka. Dakle, riječ je o čimjenicima uspjeha i preduvjetima za uspješne željezničke politike. Tu je jedna, dakle, mješavina literature naših zaključaka i drugih studija. Ukoliko želimo imati uspješan željeznički sustav u Europskoj uniji, potrebno je dakle da, da zemlje članice podrže dio koji se tiče organizacije i tehnologije željezničkog sustava, cilj je da uspijemo razviti dakle, konkurentni željeznički sustav. Koji to, ko će to biti u dugoročnom razdoblju? Dakle, to smo vidjeli u slučaju drugih zemalja, kao što je primjer sa sjevernim dijelom Amerike. Amerike tamo je priča sa željeznicom dosta uspješna. Kako bismo to postigli, moramo provesti dakle funkcionirajuću željezničku mrežu u Europskoj uniji, ne smije doći do uskih grla, također se treba organizirati i modalni prijevoz. Potom je tu standardizacija tehnoloških zahtjeva, moramo imati potpuno povezanu mrežu, to se dakle tiče standardizacije kontrola, interoperabilnosti, Dakle, da ne morate mijenjati lokomotivu na svakoj granici. E, svi drugi sustavi bi trebali biti interoperabilni. Imamo također različite zahtjeve kada je riječ o prijevozu putnika. On bi trebao biti ugodan, on bi trebao biti lako kupiti karte. I te prijevoz bi također trebao biti brz. A kada je riječ o teretnom prijevozu, važno je da se ispune zahtjevi tržišta. Jedan od preduvjeta koji je također jako važan, to je da se internaliziraju vanjski troškovi. Dakle, to je ta ravnoteža koja se traži u tržišnoj utakmici. Zašto još uvijek nemamo taj sustav? Zato što imamo dugu, dugu povijest željezničkih politika, imali smo jako puno barijera koji su priječili primjenu nekih uspješnih politika, dotaknut ću se pitanja fragmentacije sektora željeznice. Imamo spor razvoj inovativnih e, tehnologija na ovom tržištu i također niski tržišni pritisak zbog velike količine državnih poticaja koje daju zemlje članice i ne možemo znati hoće li se ovaj niski tržišni pritisak zadržati zbog vanjskih faktora moramo također znati da se vrlo brzo razvija automobilski sektor i to također vrši pritisak na sektor željeznica. Dakle, imamo automatizirane kamione možda u budućnosti na autocestama kojima možda neće biti potreban vozač, moguće da će ova mreža biti u dijelom elektrificirana, dakle to su vrlo napredne tehnologije koje bi se mogli razviti, to dakle vrši svoj dio pritiska. važno je to držati na umu. And um, looking at the uh, funding in the past. Kada pogledamo financiranja, ovdje smo sakupili čitav niz uh, brojčanih pokazatelja. 859 milijardi eura investirano je u razdoblju od 2000. do 2006. Evropska transportna infrastruktura, dakle 25 zemalja članica u to vrijeme, od toga 112 milijardi uloženo je u sektor željeznice. Ukoliko pogledate desnu stranu ovih, e, možete vidjeti da 50% ovih e, sredstava došlo iz nacionalnih proračuna. Tu je kofinanciranje Evropske unije koje iznosilo 12%, te e, zajmovi, dakle, kapitalne investicije, projekti, projektni fondovi, dakle 38%. Kada pogledate različite načine da se ovdje uključi evropsko europsko financiranje projekata, vidite e, ovdje je dug popis e, fondova, tu je projekt povezivanja Europe, projektne obveznice i tako dalje, dakle čitav niz mogućnosti. Sustav je podosta složen za oni žele koji razviti mreže financiranja, za oni koji se žele sružiti sredstvima. To je potrebno, e, velika je potrebno mnogo konzultiranja kada je riječ o financiranju projekata i za budućnost bi valjalo pojednostaviti ovaj sustav. Kada gledamo iduće programsko razdoblje od 2007. do 2013. i sredstva koja su bila na raspolaganju za Evropski fond za željeznice imali smo ukupan iznos od 82 milijarde eura, dakle 23 milijarde išle su željeznici, a infrastrukturama TNT mreže 18 milijardi. Iduće programsko razdoblje, kako bismo usporedili brojke, dakle 2014. do 2020. Ukupna svota je 69 milijardi eura iz RDF-a plus sredstva koje dolaze projekta povezivanja Europe, dakle 24 milijarde eura, a ono što je na raspolaganju u željezničkom sustavu je vrlo slično onome u prethodnom programskom razdoblju. To bi se možda do kraja razdoblja moglo povećati, moglo bi doći do prelaska fondova iz EFSI-a, te bi iznosi mogli biti nešto viši, ali e, ne suštinski. Koliko pogledamo prvo programsko razdoblje, dakle, to se e, odlučilo, o tome se odlučivalo sredinom ove godine, e, potrošilo se 14 milijardi eura, 70% tog iznosa išlo je pro željezničkim projektima. Dakle, SF i TNT se fokusiraju na željeznički sustav, što smatram da je dobar pristup. I mentioned already that um, FC. Spomenuo sam da je ovdje opcija financiranja iz fonda EFSI. Tu imamo 2 milijarde eura iz originalnog plana od 86 milijarde i nismo sigurni koliki će se iznos uputiti u željeznički sustav. Dakle, iz ovog fonda to je trenutno nejasno. prošlosti smo e, mnogo češće govorili o investicijama u nove infrastrukture i manje u ponovno osposobljavanje, ali to će očito biti nešto na što ćemo se koncentrirati tijekom idućih godina, kako se sada čini. The next slide is on the case studies, so we have Iduće su studije, dakle, slučaja kojima smo se pozabavili, imamo čitav niz slučaja kojim smo se pozabavili, Bavili smo se dokumentima iz raznih e, odbora kako bismo analizirali situaciju, izvukli neke zaključke, pozabavili smo se ukupno sa četiri slučaja, dakle četiri velika evropska projekta gdje komu su upućena značajna financijska sredstva iz evropskih fondova, dakle prije prvi je projekt Oresund, dakle fiksna veza PP11 to je pozitivan projekt, on je stvorio i gospodarsku dobrobit za cijelu tamošnju regiju, s jedne strane regija grada Malmo, s druge strane Kopenhagen i obi su strane dakle, imale koristi od ove poboljšane povezanosti između ove dvije regije. Dakle, Danci su tako mogli e, nastaviti e, raditi u Kopenhagenu ili primjerice živjeti sa švedske strane. Također ono što je važno spomenuti da smo uzeli u obzir financiranje ovih projekata dodatne veze. Dakle, pristupne veze su također važne kada govorimo o ovako velikim kada je riječ o ovako velikim projektima. Dakle, riječ je o iznosima koji se uložu primjerice u cestovni promet. Tu, se, tu su se sredstva prikupila iz naknade za ceste i to je recimo dobar primjer kako financirati ove kombinirane projekte. Dakle, dru, drugo je projekt je projekt brze željezničke veze na sjeveru Europe, dakle između Kelna, Londona, Pariza, i Brisela i ovdje smo također projekt ocijenili kao pozitivnim zbog gospodarskog učinka. Tu su velike koristi, dakle imale međusobno povezane aglomeracije, a i e, gradovi poput Lila koji su na ovim brzim prugama. Imali smo svojevrsne e, sive zone, dakle između ovih velikih e, stanica, kao što je sjeverni dio Kalea ili regija Kent u Ujedinjenom kraljestvu, kao gdje nema stanica i također vanjske veze sa ovim projektom. I te su regije postale svojevrsne sive zone i nisu dakle povezane sa ovom brzom Drugom, To je nešto što o čemu valja voditi računa, dakle ove vanjske veze za regionalni pristup ovim sustavima. Potom smo se bavili trećim slučajem, to je brza željeznička veza na jugozapadu Europe. Tu se razvio dakle, željeznički sustav između Iberskog poluotoka i Francuske. I Investicije su postale jako jako značajne u ovaj sustav i moguće je da se također vanjske veze neće tako dobro povezati zbog ovih ogromnih investicija u željeznički promet. Treći i četvrti e, primjer je ovo što vidite na ekranima, dakle prioritetni projekt broj 22, to je koridor od Dresdena kroz Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku pa sve do Grčke. Naš zaključak je bio da ovdje planiranje nije odrađeno jako dobro i tu imamo neke dijelove dakle sustava, dakle spraga praga, kao što vidite koji dobro napreduju i planiranje se čini kvalitetnim dok na jugu situacija dakle od Budimpešte prema Grčkoj dakle imamo još neke dijelove veze koje zahtijevaju dodatno planiranje zbog političkih promjena kroz koje je prošla primjerice i Srbija, tu se nameće mogućnost e, skraćivanja veze i to u iznosu od 300 km koliko sustav bude prolazio kroz Srbiju i Makedoniju. To vrijedi spomenuti i također most e, iznad Dunava koji bi omogućio da prilikom čijeg planiranja se nisu uzeli u obzir pristupni, pristupne ceste, a i bi se mogao primjenjivati sličan sustav kao onaj koji je iskorišten u Danskoj. Imamo zaključke, dakle vezani uz učinkovitost željezničkih politika, imamo studiju koja se bavila prekograničnom povezanošću koridora. Tu smo zaključili da se stvara pozitivan gospodarski učinak i to značajan takav učinak. I ovi prekogranični projekti su važan element mreže. Važno je dakle da se Europa pozabavi ovim planiranje, to je nešto što stvara e, širu gospodarsku korist. Kada je riječ o brzim prugama, dobro je povezivati velike aglomeracije, međutim moramo vidjeti u kojim dijelovima koristiti dakle ove brzo, brze pruge, kako ih povezati sa regionalnim vezama. Dakle, je li moguće povezati čitav sustav? Dakle, vezano s projekt PP22, koji sam malo čas spomenuo, možda bismo mogli uzeti u obzir mogućnost prilagodbe koridora zbog e, novog razvoja e, u toj regiji, prije svega kada je riječ o Srbiji. Potom, dakle, zaključak o financiranju željezničkih e, projekata postoje ograničenja kada je riječ o privatnom financiranju. Imamo mogućnost internalizacije vanjskih eh, troškova što se bazira na prihodima, manja je potražnja i to stvara određenu nesigurnost za investitore zbog mogućnosti izmjene političke agente i to može dovesti u pitanje dakle dugoročne investicije koje se ne mogu onda osigurati na odgovarajući način. Za njih je tada rizik veći i to dovodi do ove situacije. Zato privatno financiranje nije dovoljno unutar postojećeg okvira. Moramo razmisliti o alternativama. Jedno je, jedna mogućnost je blending, odnosno spajanje različitih izvora prihoda, dakle nacionalni izvori, privatne banke iz Europske unije, to sam već spomenuo. Također dodatni fondovi ovo je kompleksna zadaća i tu je potrebno dodatno konzultiranje o mogućnosti od Europske investicijske banke. Potom odvajanje e, financiranja između financiranja cestovnog prometa, željezničkog prometa, dakle, bilo da je riječ o mostovima, kombinaciji cestovnog željezničkog prometa i tako dalje, potom tu su dodatne mogućnosti financiranja kao što je razvoj novih PPP-ova na osnovu raspoložive infrastrukture i konačno koliko pogledamo zemlje u susjedstvu, Švicarsku, onda bi se tu mogao uspostaviti svojevrstan željeznički investicijski fond. Mm, za njega je potreban investicijski plan koji se tiče željeznica. Mislim da već imamo nešto slično sad koridorima TNT. Također potrebna je stabilna baza fondova koji mogu doći iz različitih e, izvora, dakle dio poreznih prihoda iz goriva, prihod od cestarina i tako dalje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sad imamo e, problem sa vremenom. Vi ste potrošili 20 minuta za svoje izlaganje. U svakom slučaju mi smo rekli u tih 20 minuta sve što smo htjeli. E, u redu onda riječ ima gospodin Pipa. Hvala lijepa, želim zahvaliti e, izlagačima. Ovo je bila studija koju je naručio e, odbor za kontrolu proračuna i studija je dala neke zanimljive E, informacije ne samo sa aspekta kontrole proračuna, na primjer tu smo saznali da se ponekad uopće ne zna odakle novac uopće dolazi. To su dakle neke stvari koje su za odbor za kontrolu proračuna bile vrlo zanimljive, ali danas smo tu na sastanku odbora TRAN i sad bih htio reći neke stvari koje su s našeg aspekta zanimljive. Ja sam u osnovi tu saznao dvije važne stvari. Kada se investira u prekogranične projekte, onda e, svaka pojedina nacionalna država ne vidi tu dodanu vrijednost, ali kada se e, pogleda od ozgora ukupna slika, onda se vidi da se tu i tekako postiže dodana vrijednost. E, I ako se još e, onda sve to skupa promatra i dugoročnije, onda se vidi da, da tu regije međusobno se spajaju i e, što daje veliki doprinos gospodarskom e, razvoju i onda se vidi da su ti projekti vrlo značajni i da daju e, vrlo važne, dobre, pozitivne rezultate. Međutim, uvijek su naravno potrebna dodatna financijska sredstva a vrlo je teško e, za takve projekte dobiti e, sredstva od privatnih investitora. E, I sljedeća stvar, uvijek kada uspije kada se uspije e, ostvariti projekte koji su ne samo prekogranični nego i koji povezuju više vidova transporta, onda se uvijek radi o vrlo zanimljivim europskim projektima, na primjer ovaj projekt e, dansko-švedski E, po mom mišljenju to je izvrsna stvar da, su se, da se tu od, e, novac od cestarina upotrebio za investiciju u željezničku infrastrukturu. To je po mom mišljenju izvrsna stvar. E, dakle, vidimo da su mogući novi, originalni, svježi pristupi dakle konkretna ideja bila bi da, da se tu izbjegne uzimanje samo višnji iz torte. E, dakle, moglo bi se tu na taj način spojiti e, projekte iz različitih za različite vidove transporta na primjer reći možeš dobiti sredstva za ovu cestu samo ako ćeš e, cestarinom koja će se potom ubirati, investirati, e, ovaj, financirati ovaj željeznički projekt i tako dalje. E, dakle, znamo da trenutno još uvijek postoje neki problemi, iako postoje i projekti gdje se vidi napredak, ali ako se sustavno promatra cijela priča i ako se pokuša na inteligentni način spojiti Mm, sredstva privatnih investitora sa javnim e, sredstvima, onda mislim da smo iz ove studije doista e, ponešto naučili. I za kraj, e, moguće, kako ja nisam dugo u odboru TRAN, da ja nisam svjestan ranijih takvih studija, ali Eh, ova studija je za mene bila vrlo zanimljiva. Dakle, bilo mi je vrlo zanimljivo vidjeti kako se te stvari doista odvijaju u zemljama članicama. Dakle, ova studija je doista dala eh, zanimljive rezultate i eh, zbog toga sam vrlo zadovoljna. Hvala lijepa. Kolegica Jala Sender ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče zahvaljujem na ovoj zanimljivoj studiji. Iako sam ja sad malo začuđena jer e, mjerilo e, što se tiče različitih projekata, e, mjerila su različita. Ja sam sad malo iznenađena što ste identificirali prvi slučaj e, Eurostat kao jedan uspjeh, uspješnu priču. Mi smo uvijek bili za taj projekt, ali e, stvar je naravno u izvorima financiranja. Vi ste rekli da je Eh, Kohezion bio također uspješan projekt i zanima me da li ste pritom eh, imali u vidu probleme sa financiranjem. I zanima me da li je cijeli projekt na kraju financijski eh, učinkovit. Dalje, nisam do kraja razumjela da li ste analizirali i projekte koji e, se tiču teretnog prometa ili i putničkog prometa. E, I još jedna stvar koja me zanima, turizam. Dakle, jednom je to dobro, jednom nije dobro. Očito, dakle, ne smatrate turizam nečim dobrim zbog, zbog klimatskih promjena. Međutim, e, meni bi bilo drago da ste bili malo objektivni u svojim ocjenama. Jednom ste e, za nešto, potom e, upadate u kontradikciju i primjenjujete različita mjerila ali kod e, projektora Eurostat izmjerili ste e, energetsku učinkovitost, a u u slučaju e, Atlantskog mediteranskog povezivanja tu odjednom sada imate drugčija mjerila. Dakle, ja tu vidim jednu nedosljednost. Nadalje, EFSI. EFSI bi trebao biti komplementaran sa instrumentom za povezivanje Europe. To je barem ono što mi želimo. E, I zato e, vas molim da nam ne govorite ono što smo već znali, nego nas zanima što dalje možemo učiniti, jer vaše dijagnoze su djelomično e, kontradiktorne jer upotrebljate različita mjerila. Kohezijske probleme imamo uglavnom na jugu, dakle možete li nam objasniti koje ste kriterije primijenili E, kod ove studije jer smatram da je ono što ste nam govorili donekle kontradiktorno. Hvala lijepa. E, imena koja sada imam na popisu govornika, e, time zaključujem listu govornika, e, pa ćemo onda imati dovoljno vremena. O, sada riječ ima gospođa Majsne. Hvala lijepa. E, na početku ste rekli da je SAD dobar primjer da željeznički promet na velikim e, udaljenostima može dobro funkcionirati. Međutim, naš je sustav sasvim drugčiji. U SAD-u se tu radi uglavnom o teretnom željezničkom prometu, a ne o prijevozu putnika. Mislite li da mi svejedno možemo e, nešto naučiti od SAD-a jer kod nas u prvom redu radi o prijevozu putnika? Nadalje, E, spomenuli ste neke projekte koji su e, u početku bili e, popraćeni velikom skepsom, međutim pokazalo se da su bili vrlo uspješni, to me veseli. Dalje što se tiče ovog projekta Budimpešta Atena, da li imate neke savjete kako bi se evropska sredstva tu mogla na učinkovitiji način upotrijebiti? da se kod prekograničnih projekata ne može puno očekivati od nacionalnih država i da je tu potreban e, financiranje europske razine, to nam je jasno. E, međutim, mi smo kod kombinacije EFSI-a i instrumenta za povezivanje Europe e, tu pokušavamo to e, osmisliti kao komplementarno Međutim, vi tu kod e, analize izvora sredstava uopće ne spominjete privatne investitore i zanima me da li je tu uopće bilo privatnih investitora i ako da koliko znamo da u švicarskoj e, privatno e, investiranje ne funkcionira u željezničku infrastrukturu E, dakle, da li da tu prihvatimo prijedlog e, Markusa Pipera, recimo da se kaže nekome ako hoćeš sredstva za izgradnju ceste, e, možeš i to biti samo pod uvjetom da onda od cestarine investiraš u željezničku infrastrukturu. Što o tome mislite? Hvala vam na prezentaciji ove studije. vidim da se ovdje radi o nekim važnim pitanjima. S jedne strane, na temelju vaše studije Možete li nas uvjeriti da će se komisija pobrinuti da sufinanciranje za zadnje dvije godine za željeznice u EU odgovara odredbama koje se odnose na dodanu vrijednost koje su, koje su spomenute u uh, uredbi uh, koja se odnosi na instrument za povezivanje Europe ili na jednu drugu relevantnu uredbu. Možete li nam uh, dati primjer sufinanciranja E, graničnih veza Europe sukladno tim uredbama. E, znam da ćete mi kolege reći da možda nismo upravali. ali da li e, sufinanciranje jednog tunela odgovara zahtjevima zakonodavstva i odgovara pravilima transparentnosti Europske unije. Na kraju, na kraju studije spominjete projem Projekt e, koji se odnosi na željeznicu velike brzine. E, naravno, trans, e, prekogranična dimenzija je važan aspekt projekta, međutim i klasična željeznička je vrlo, željeznica je vrlo često prekogranična, a često se događa da ona zapravo nestaje. Šta to zapravo znači u smislu koje su posljedice E, toga. Posljedice su zapravo povećanje e, korištenja automobila. E, tu su i posljedice po okoliš. A svi su pozdravili zapravo obveze preuzete u okviru Kopa 21 i u tom smislu mislim da postoji problem. Hvala. Hvala lijepa, Dominik Rike ima riječ. Hvala, hvala vam na predstavljenoj studiji. Mislim da postoji tu jedan veliki problem. Čuli smo što je već malo prije rečeno. Ovo studija je naručena eh, od drugih naručitelja, a ne od eh, odbora za eh, promet. I samim time ovo nije nešto što je prilagođeno našim potrebama. I ovo izvješće je više usredotočeno na financije. Prva primjedba odnosi se na rezultat i učinkovitost. Na temelju čega ocjenjujete učinkovitost i rezultate projekata s obzirom na dobivene informacije? globalno gledajući željeznica e, slabi i to u smislu tržišnog udjela e, kojeg ima. E, I sasvim je jasno, to je u okviru višegodišnjeg financijskog okvira da dolazi do smanjenja važnosti željeznice. Postoji jedno pitanje koje nije postavljeno i čini mi se da je važno. U analizi europskih institucija o europskom financiranju, naravno to postoje određeni kriteriji, znate li zašto je ukinut promet iz financijskih sredstava koja su namijenjena prometu, odnosno povezivanju regija, regionalnom razvoju? Prije nekoliko godina komisija je bila, se jako protivila tome, a sada se to dogodilo. Možete li objasniti zašto? E, sami e, uvjeti, odnosno uvjeton, uvjetovanost e, je nešto što je sasvim jasno naznačeno u, u studiji. Isto tako ste naglasili da je vrlo važan dio javnih udjela, e, važan udio javnih financija. Moja sljedeća primjedba odnosi se na sljedeće. Nema povrata e, profitabilnosti željezničke infrastrukture. I postavlja se pitanje na koji način privatni sektor može intervenirati. I, post... I bili EFSI mogao zamijeniti javne financije. Međutim, ako želimo da se provede EFSI, e e, potreban je povrat ulaganja. Da li ste to uzeli u obzir, odnosno jeste li de definirali kriterije za to? E, postoje različiti kriteriji koji se odnose na europsku dodanu vrijednost i slično. Međutim, jeste li napravili kriterije koji bi definirali ulaganje u željezničku infrastrukturu? To će biti posebno važno u godinama koje su pred nama. I na kraju, nešto jako važno, a nekoliko prethodnih e, govornika je to spomenulo, a to je postoji li interes i je li e, europsko tržište dovoljno veliko, dakle u kontekstu financija. Dakle, postoji model e, integriranih monopola poput Njemačke, Njemačke i Francuske i e, modeli e, koji su potpuno liberalni. Dakle, očito je da je tržište fragmentirano, ali dakle, postoji li s obzirom na sve to interes da nastane europska mreža? stalno ovdje govori o e, interkonekcijama, ali postoji li tu interes koji bi e, se svodio na povećanje efikasnosti? E, to su pitanja na koje bih htio čuti odgovor, zato što su jako važna za budućnost. Jer vidimo da četvrti paket spominje fragmentiranost tržišta, zanima nas koliko je to važno. Zatim ovo pitanje javnih sredstava, koliko je to važno, koje su posljedice. Zatim zanima nas povrat e, ulaganja, prije svega ovih privatnih u željezničku infrastrukturu. U svakom slučaju to je nešto važno za budućnost. Hvala. Ja, vielen Dank. Ich Hvala lijepa. Ja imam nekoliko napomena. Vi ste naveli neke pozitivne primjere, na primjer e, Rezon Most je jedan pozitivan primjer, s tim se slažem. E, tu nije bilo e, žestokih rasprava kao kod drugih projekata, kao na primjer kod prijelaza FEMA tu sam ja još uvijek skeptičan. Ili transrapidna željeznica Berlin-Hamburg. To bi bila financijska katastrofa. Na svu sreću to je spriječeno. Ali e, sa desetogodišnjim zakašnjenjem tu je renoviran jedan e, potez željeznice za brze vlakove i to sada savršeno funkcionira. Dakle, kao što je rekao njemački ministar e, transporta, koji put ovako, koji put onako. Dakle, po kojim kriterijima možemo unapred znati kada da, a kada ne? E, što se tiče povezivanje sa e, prostorom Jadranskog mora. E, kao Njemac ja Znam da smo u posljednjih godinama 100 e, milijardi uložili u željezničku infrastrukturu, to su značajna sredstva. Međutim, nije došlo do povećanja broja putnika, dakle to je zapravo neuspjeh. E, ili, na primjer, Stuttgart e, tu se e, radi o tome da se uloži 10 milijardi eura da bi se uštedilo nekoliko minuta, da bi se putovanje skratilo za nekoliko minuta. E, postoje drugi projekti gdje bismo dva e, putovanja mogli skratiti za dva sata sa 100 milijuna eura, ali ti, ti projekti ne dobivaju zeleno svjetlo. Sve zemlje članice nisu uopće zainteresirane za e, povezivanje sa drugim zemljama članicama, e, ali da bismo dobili dodanu vrijednost na europskoj razini, upravo ti projekti su nam e, zanimljivi i zato bih ja složio sa tim da su ovi paketi povezivanje na primjer projekta, cestovnog projekta i željezničkog da je to vrlo zanimljivo. E, potrebna nam je željeznica koja je dobra za zaštitu okoliša, na primjer i zbog e, borbe protiv klimatskih promjena. Mi međutim među nosiocima željezničkog prometa još uvijek nemamo e, tržišno natjecanje nemamo slobodno tržno natjecanje. Dakle, moje pitanje je kako ćemo postići da upravo oni projekti koji su u prošlosti bili pozitivni, da e, takve projekte i u budućnosti više e, financiramo. Dakle, da e, na temelju pozitivnih iskustava iz prošlosti biramo projekte i u budućnosti. Izvolite, sada imate ponovo riječ i možete pokušati odgovoriti na pitanja. Hvala lijepa, gospodine Krama. Ja bih odgovorio na njemačkom jer ste i vi na njemačkom postavili pitanja. E, počet ću od e, pitanja koja su na kraju postavljena i onda ću ići prema onima koji su, koja su na početku postavljena. Najprije vaše pitanje, gospodine Kramer. E, da li je regionalni e, željeznički promet zapostavljen? Da, odgovor je da. Znači, u brzi željeznički promet e, treba spadati i e, međuregionalno povezivanje što je u prošlosti zanemareno. To smo mi u našoj studiji naglasili. Dakle, e, u tom povezivanju uh, uh, glavnih gradova premalo se vodilo uh, računa o tome da smo time stvorili sive zone koje su ostale nepovezane. Na regije kao što su Kent ili Pade Kale ostale su nepovezane. To bi bio prvi odgovor. Drugi odgovor da li bismo onda trebali zapravo odustati od brzih željezničkih linija? Odgovor je ne. Mi se zapravo trebamo koncentrirati na projekte gdje se povezuju e, e, gusto naseljena područja. E, u protivnom željeznički promet u Europi nema šanse. E, nadalje, što se tiče projekata kao što je Stuttgart 21, e, gdje se govori o 10 milijardi eura, kad bi ostalo na tome, ja bih bio jako sretan. Dakle, ako dođe, kad bi se e, kad bi se uložilo više od 10 milijardi, onda bi se moglo povezati, na primjer, Minhen i Beč to je projekt o kojem se već desetljećima razgovara, ali tek u posljednjih nekoliko godina e, konkretno je u dio e, planova u na primjer u Njemačkoj. Što se tiče europske dodane vrijednosti, to je delikatna tema, o tome se e, govori se više, ali pitanje je što je to uopće ta europska dodana vrijednost sa znanstvenog e, stajališta to je, to, to je lako definirati. Dakle, to je e, ono što se postigne, e, više što se više postigne kada se planira na europskoj razini, a ne samo na lokalnoj i regionalnoj razini. Dakle, to su onda rezultati koje, se, koje su mjerljivi, koje se može objektivno ustanoviti. Naravno da uz to e, postoje onda i pozitivni učinci za, na primjer, borbu protiv klimatskih promjena i tako dalje. Međutim, za te pro, e, projekte potrebna je hrabrost, evropska hrabrost. Jer financijski se ti projekti E, ne može se reći da se ti projekti e, automatski financijski e, brže ili bolje isplate. Dakle, tu će se učinci vidjeti možda ne za 15-20, nego tek za 40 godina. Mi smo se već dosta puta prevarili, osobito što se tiče regionalnih efekata, ali svejedno moramo biti hrabri i investirati u budućnost. Moramo se zapitati gdje su potencijali i e, odgovor je e, ako se gradi infrastruktura koja povezuje sa ničijom zemljom, naravno da se tu ne može e, očekivati povezivanje regija i napredak regija. A sada bih rekao nešto na drugom pitanju. Postavljeno je je zanimljivo pitanje što se tiče financijske učinkovitosti. E, čim se sa financijske razine, maknemo sa financijske razine, onda tu postaje teže odgovoriti na to pitanje. Dakle, uspješnost se može mjeriti sa time što smo uopće postigli od, ono, od onih ciljeva koje smo si postavili. Dakle, u kojoj mjeri je investicija polučila željene efekte. Dakle, da li željeznica može postići ciljeve koje si mi postavljamo? Često to nisu samo financijski ciljevi, nego i ekološki, E, socijalni ciljevi, ciljevi regionalne integracije koji se e, također trebaju postići, a tu onda željeznica igra vrlo veliku ulogu i onda se moramo zapitati hoćemo li željeznicu da ili ne i ako je odgovor da, onda tu moramo naći e, sredstva za financiranje tih projekata. Pitanje je naravno gdje ćemo naći ta sredstva, sigurno ne samo od privatnih investitora. E, u svakom slučaju mi naravno e, ja, ja ne, e, nisam protiv tih sredstava od privatnih investicija, ali naravno da je tu teško naći dovoljna sredstva. A kad se konstruiraju javno-privatna partnerstva, tu se privlači kapital E, koji pokušava postići rentabilnost e, preko zapravo prevare države. I zato se mora biti oprezan kad je riječ o e, sudjelovanju privatnog kapitala. Najmanje 40% kapitala bi tu trebalo biti spojeno sa e, rizikom za e, od privatnih investitora i u, u protivnom će se privatni investitori e, nastojati prebaciti rizik na državu, a za sebe izvući samo korist. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Pitanje je bilo kako se može prilagoditi projekte, dakle tu se može o tome raspravljati, na primjer taj projekt na jugu, e, odnosno taj paralelni koridor kroz Srbiju. Dakle, tu bi se radilo prilagodbi KPA, KPI Dakle, ključni indikatori e, ključni pokazatelji uspješnosti e, su tu element koji valja imati u vidu. Dakle, kod željezničkih projekata to uvijek ima, e, treba imati u vidu. Govornica nije uključila mikrofon. to je totalno, sve e, totalno parcijalno. E, sjeverni koridori su jedna stvar, uspješni su, a na jugu nisu. Ispričavam se, vaši kriteriji i vaša perspektiva su pogrešni. To je ono što ja tvrdim i molim vas da to prokomentirate. Jer zašto je Eurostar uspješan? sa e, više od 100 e, postotnim e, uspjehom u pogledu troškova, a na jugu to nije slučaj. Ispričavam se, ali mislim da je tu došlo do nesporazuma. Mi nismo kritizirali turizam i mi smo poduzeli iste mjere, iste kriterije za sve studije slučaja. nismo napravili pogrešku tako da smo mjerili sjeverne projekte na različit način od južnih projekata. Kad pogledate e, projekt Eurostara o kojem ste govorili, e, pozitivna je naša evaluacija tog projekta, jer prije svega to je financijski uspjeh, a osim toga je to uspješan projekt i u smislu zaštite okoliša, ali i u smislu integracije pogledate e, e, integraciju sveučilišta, recimo u području Skandinavije, Danske i Švedske, to je dobar primjer. A iste te kriterije smo primijenili i na jugu. U Španjolskoj su pokušali riješiti probleme između regija, a to je e, koje su međusobno povezane brzom željeznicom i pokušalo se to riješiti opet putem brze željeznice. E, i po broju kilometara, po broju stanovnika Španjolska je e, svjetski predvodnik. A imaju deset puta manje putnika od Japana, a isto tako je puno manje putnika e, od Francuske. Stoga je moj zaključak sljedeći ovo nije financijski uspješan projekt, dakle govorimo o Španjolskoj, slažete se sa mnom? U redu, ja moram nažalost sada prekinuti ovu raspravu. E, možda možete nastaviti ovaj razgovor u dvoje, a mi moramo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. E, srdačno zahvaljujem izvjestiteljima na ovoj studiji. Mi ćemo je naravno vrlo pažljivo pročitati i analizirati. Hvala lijepa. Ganz Ines, passiert oft, dass man Ines, često se događa da se postavi pitanje i da se ne dobije odmah odgovor. E, još jednom si postavila pitanje, mislim da se radilo o nesporazumu i molim te nastavi razgovor direktno sa našim izvjestiteljima. A sada prelazimo na petu točku dnevnog reda, razmjena mišljenja sa dionicima i predstavnicima komisije o Uberu e, pozvali smo dvoje gostiju, gospodin Michael Nielsen i Roberto Parilo. E, najprije riječ ima gospodin Mark McGann, on je e, zadužen za Europu i Afriku. Izvolite gospodine, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je i naravno e, čast biti ovdje s vama danas. Uber postoji već četiri godine u Europi. Osnovani smo prije pet i pol godina. Trenutno uh, djelujemo E, u 370 gradova u 67 e, zemalja, a što se tiče Europe, e, prisutni smo u 23 zemlje Europske unije. Nakon Božića na, namjeravamo ući još u to u još tri zemlje. Imamo jako velik promet i trenutno vozi dvije osobe putem Uberove platforme. Moram reći da poput bilo koje startup kompanije koja je zabilježila brzi rast, imali smo priliku brzo, nauč, brzo učiti u Europi. I to prije svega smo naučili podosta iz grešaka koje smo napravili. Dosta smo optimistični u e, pogledu budućnosti ove kompanije ovdje u Europskoj uniji. I rado ćemo razgovarati o tome kako nove e, usluge mobilnosti na te, putem tehnologije, visoke tehnologije, se mogu regulirati ovdje kao i drugdje. E, pozdravljamo izvješće o održivo urbanoj mobilnosti koje je sastavio ovaj odbor i mi želimo e, osmisliti nove modele kako bismo bolje koristili postojeće resurse. E, ova usluga nije postojala prije pet e, godina, ali sve veći broj zemalja koje moderniziraju svoje zakonodavne okvire kako bi regulirali ove nove usluge koje prije nisu postojale kao što to prije nije bilo ni moguće kada nije bilo e, pametnih telefona. Mislimo da je pravi put naprijed to da e, nađemo pravi pravni okvir kako bismo podupirali inovacije u području mobilnosti i e, surađujemo i razgovaramo sa regulatorima u svim državama članicama, naravno i na razini europskih institucija i ovdje u Europskom parlamentu. Dakle, imamo s jedne strane e, potrošače, odnosno one koje se vozi, i imamo vozače. E, korist za korisnike je jasna. Treba samo pritisnuti e, gumb i dobit će vožnju. Ne trebaju stajati na jednoj strani ulice i nadam se da, da će taksi stati. Sve veći broj ljudi u Europi, i širom svijeta, koriste usluge poput onih koje pruža Uber. E, ovakve aplikacije poput naše mogu olakšati kretanje gradom, a isto tako povećava i sigurnost. Pogotovo to vrijedi za ona mjesta gdje gradski prijevoz ne povezuje dobro dijelove grada. Vrlo često u velikom broju država članicama se i dalje e, suočavamo sa e, prometnim pustošima, mogli bismo ih tako nazvati. Mislim da smo mi zapravo dodatak već postojećim sustavima. Mislimo da ne narušavamo e, postojeće sustave i pritom mislimo da smo dodatak postojećim i javnim i privatnim sredstvima prijevoza. Na ovaj način se ne smanjuje zarada vozača. Upravo suprotno, vozači se lakše povezuju sa onima kojima je potrebna vožnja. Na taj način e, se zapravo na dinamičan način e, e, distribuira potražnja i ponuda usluga mobilnosti i zahvaljujući javnim i privatnim investicijama na razini Europe, zahvaljujući tehnologiji, e, satelitskoj tehnologiji, pametnim e, telefonima, naša usluga je dostupna. Sasvim sigurno, uzimajući u obzir i e, projekt Galileo, očito je da postoji i javna korist od ovakvih usluga. Ovo je nešto što je zanimljivo ne samo iz perspektive e, prometa, već i iz perspektive gospodarstva i zaštite okoliša. E, kao što znate, mi smo već pokrenuli jednu drugu uslugu, a to je zajedničko dijeljenje, korištenje e, automobila. I htjeli bismo iskoristiti ekonomiju razmjera u tom smislu. Mm, Više od 50% vožnji Ubera E, koriste tu novu uslugu koja se zove Uber Pool. Dakle, umjesto da jedan vozač e, prevozi jednu osobu, prevozi ih više od jedanput. E, tako da umjesto da preveze četiri ili pet osoba dnevno, preveze, ih dvadeset ili više. To smo pokrenuli prošli tjedan i sada već obavljamo 60.000 vožnji tjedno koristi od takve nove platforme su i za vozača, ali isto tako je jednostavno korištenje e, tih platformi. potrebno je samo e, pritisnuti jedan e, gumb. Za razliku od drugih kompanija, vozači naprosto sami određuju kad počinju raditi i koliko će dugo raditi. Ponekad vozači mogu prenositi članove, prevoziti članove obitelji ili voze radi um, usavršavanja i tako dalje. U svakom slučaju danas u svijetu ima jedna za 1,2 milijuna ljudi koriste ovu Uberovu tehnologiju da bi uh, puno radno vrijeme e, prevozili putnike ili dio radnog vremena. Takva usluga je bolje prihvaćena u SAD-u gdje danas vozi 400 tisuća vozača velik e, postak e, njih vozi manje od 10 e, sati dnevno, tjedno, odnosno to im nije jedini posao, već izvor dodatne zarade. u nečemu što bi trebalo e, biti jedinstveno tržište za usluge vidimo da postoji velika e, fragmentiranost. Primjerice u Jedinjenoj kraljevini e, mi djelujemo u 16 gradova, 25 tisuća ljudi vozi na puno radno vrijeme, to su licencirani profesionalni vozači, to je njihov glavni izvor zarade. U Parizu je 12 tisuća vozača u VTC režimu. 25% tih ljudi su bili nezaposleni prije nego što su počeli raditi za Uber, a od njih 4%, 40% od tih 25% e, su bili dugotrajno nezaposleni. Nastavit ću se e, držati e, zadanog mig vremena pa ću sada stati. Nastavit ću odgovoriti na pitanja koja mi postavite, ali Uber smatra e, se smatra počašćenim što je pozvan u ovaj odbor. E, također e, se pozivam na vaše izvješće vaših kolega o digitalnom tržištu iz odbora ITRE. Mislimo da trebamo prihvatiti nove tehnologije. Ovo je nešto što treba regulirati, ali ne treba sprečavati napredak. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Mihael Nilsen. On je E, e, e, predsjednik sindikata, Europskog sindikata zaposlenih u cestovnom prometu. Hvala gospodine Kramer, hvala Europskom parlamentu što me pozvao kako bih govorio o temi koja je nama jako važna. Naš sindikat IRU često je pozvan da bi govorio o kamionskom prijevozu, ali mi isto tako predstavljamo e, cestovni prijevoz u e, cjelini, što uključuje i taksi usluge i autobusne usluge, odnosno autobusni prijevoz. E, gospodarstvo dijeljenja je nešto iza se često Uber skriva. Za nas gospodarstvo dijeljenja zapravo znači neprofitno dijeljenje. To znači da vi dijelite ono što imate, ali ne zato da biste zaradili. Za nas dijeljenje kako provodi Uber e, povećava profit e, samo jedne kompanije. To za nas nije pravo gospodarstvo dijeljenja, odnosno ekonomija dijeljena. I mislimo da je to protivno postojećoj taksi industriji. Evo, ovo je e, zračna luka u Moskvi i ovdje piše e, pazite se privatnih e, taksi vozača, moguća je prijevara kad plaćate, nema ništa nije zajamčeno, zaštita nije zajamčena. Drugim riječima, postoje pravila koja treba poštovati i provoditi, a konkurencija treba biti poštena, odnosno pravila se trebaju primjenjivati na sve. Prema našem mišljenju, e, ta pravila se trebaju primjenjivati i za Uber. Evo ovdje možete vidjeti E, aplikaciju e, unutar e, vozila. Nema razlike između takve vrste reklame i ove oznake taksi koja se nalazi na vidljivom mjestu u vozilu. Dakle, nema razlike između ta dva vozila i oni trebaju poštovati ista pravila. Kad je riječ o liječnicima, odvjetnicima, sucima, arhitektima i tako dalje, biste li pristali da oni grade mostove i liječe ljude, a da nisu stručno akreditirani? Mislim da ne bismo to htjeli. Želimo se pobrinuti da sigurnost, stručno savršavanje, osposobljavanje su standardi koji se trebaju pridržavati svi oni koji posluju za profit. Uber ne pripada e, sustavu e, dispečera, odnosno pozivnih centara. Dakle, oni koriste vozila koja su jednaka taksijima prema našem mišljenju i e, pružaju uslugu onima kojima je potrebna usluga prijevoza. Svi koji e, prevoze ljude za profit trebaju biti akreditirani. Uber je sada zabranjen u 28 zemljama, 28 zemalja. To je zaboravljeno bilo napomenuti. U Francuskoj gdje kažete da Uber dobro posluje, da u redu, ali započeli ste sa Uber popom i to ste radili sve dok vaš menadžer nije stavljen u zatvor, a nakon toga ste promijenili sustav. Dakle, Ovako ne možete poslovati niti u Europi, niti gdje u svijetu. Trebate poslovati pravila. A ako vam se ne sviđaju pravila, onda radite na tome da se promijene. I e, e, mi to radimo i na području velikih kamiona. E, kada bismo funkcionirali kao što Uber funkcionira, tada bismo uzeli 25 metara dugačke kamione i oni bi vozili Europom. Ovo nije način da se takve stvari mijenjaju. E, trebamo gledati na koji način promijeniti pravila kako bismo potencijalno poboljšali. Također surađujemo i sa ILO-om. E, e, oni dakle imaju deklaraciju o standardima zapošljavanja. Mi mislimo da se moraju koristiti isti standardi zapošljavanja i kod Ubera. Mislim da su potrebne europske smjernice i dobre prakse. Mislimo da pravila trebaju biti što bliže potrebama potrošača. Zašto? Zato što e, e, taksi spadaju u javni prijevoz i kao, ja, kao takvi trebaju zadovoljavati potrebe potrošača. E, drugim riječima trebate se pobrinuti da mogu prevoziti osobe s invaliditetom. E, isto tako morate im omogućiti da plaćaju gotovinom, a ne samo kreditnim karticama. Kao što znate, to nije moguće prema Uberovom sustavu. Isto tako trebaju postojati najbolje prakse na kojima treba nadograđivati sustav. I oni govore o e, prometnoj pustoši. Koliko ja znam, Uber funkcionira isključivo u najvećim europskim gradovima i E, tamo već postoje e, brojne mogućnosti za prijevoz. E, nije istina da Iru ne podupire inovacije. Imamo odbor za inovacije, milijune trošimo inovacije, vjerujemo inovacije u taksi službi. Unutar našeg sindikata smo osmislili i izgradili veliku globalnu taksi mrežu. Mi to radimo da bismo utvrdili kriterije kvalitete. Svi smo mi imali neko negativno iskustvo s taksijima. U svakom slučaju jasno nam je da trebamo osigurati bolju kvalitetu, pa smo e, utvrdili e, kriterije kvalitete koje sve takve službe trebaju zadovoljavati. Od tada su uvedene taksi aplikacije gdje možete e, pritisnuti gumb i tražiti taksi. To nije ništa novo. Međutim, ovo su bile lokalne kompanije. One su se e, bavile zadovoljavanjem potreba lokalnog stanovništva. Dakle, e, mi unutar e, te globalne mreže pokušavamo objediniti sve te aplikacije kako bismo djelovali globalno. Vidite ova ova područja označena zelenom bojom, vidite i ova područja koja su svjetlo zelena, tu naša mreža raste. E, u toj mreži imamo globalno taksi tržište vrijedno 2,5 milijarde dolara, 350 tisuća taksi širom svijeta i koristimo tehnologiju e, za koju Uber da je izumije. Tu nema ništa novo u tome što oni govore. E, mi trebamo poslovati u okviru postojeće regulative. Ovo što oni rade ne bi trebalo biti e, dopušteno. Vjerujemo da svi građani, svi vi imate pravo na visoko kvalitetnu i sigurnu uslugu e, putem bilo kojeg sredstva prijevoza, uključujući i putem taksi, ali to znači da se trebamo pobrinuti da se jamči određena sigurnost E, ugodni uvjeti za vozače i mi mislimo da Uber treba biti odgovoran u tom smislu, a isto tako i mi smo inovativni u pružanju usluga jer evo ovdje možete vidjeti električna e, taksi e, vozila a isto tako ovo je bilo stavljeno na raspolaganje umjetnicima koji su, koji su izvodili e, pjesme na Euroviziji. Sve to radimo da bismo poboljšali uslugu. Hvala. Hvala lijepa Mihajlo Nilsonu iz e, sindikata IRU. Sada riječ ima gospodin Roberto Paeljo, također na 8 minuta. Hvala gospodine predsjedavajući što ste mi dali ovu priliku. Hvala i zastupnicima. Hvala što ste nam dali mogućnost da izrazimo svoje mišljenje u e, pogledu ove tematike. Ja sam predstavnik Europske federacije za zaposlenike u, e, u sektoru prometa. Mi zastupamo jako velik broj e, radnika. Ja ću započeti svoju prezentaciju na sljedeći način. Dakle, mi jesmo za nove tehnologije na korist građana. Želimo e, da se poštuju pravila koja postoje u Europi. I upravo mi, ETF, traži da Europa češće koristi nove tehnologije kako bi osigurala pravičnu konkurenciju, kako bi se borila protiv zloporaba u e, sektoru prometa. Naravno, sve to počinje primjenom postojećih pravila. Primjerice, u području centar cestovnog e, prometa želimo da se koriste nove tehnologije koje omogućuju primjeru e, zakona. Pritom e, mislim na digitalni tahograf i neke druge tehnologije. Želimo da svaki operator raspolože informa digitalnim informacijama koje su potrebne. Mislimo da se trebamo boriti protiv svih zloporaba i prijevara. Svako poduzeće i svaki poduzetnik koji želi se baviti profesionalnom djelatnošću treba se pridržavati istih pravila. Postoji europska uredba za pristup tržištu, odnosno pristup zanimanjima za prijevoz dobara. E, IRU i ETF su socijalni partneri i samim time u okviru e, izgradnje pravnog e, okvira i olakšavanja administrativnog opterećenja treba dakle zajedno raditi na tome. Dakle za Uber i za sve druge operatere nije prihvatljivo da se oni ne pridržavaju postojećih pravila. Iza maske e, gdje oni govore o inovaciji, o boljoj usluzi za klijente, transparentnosti, jeft, e, niskoj cijeni, održivosti. Dakle, iza toga krije se nešto sasvim drugo. A radi se o, o e, prijevozu osoba s točke A na točke B. Tu nije ništa inovativno bolja usluga za klijente, e, brža vožnja, transparentnost, o, ne moramo o tome govoriti, o tome smo dosta govorili. Niska cijena, kada se cijene u e, od danas na sutra. Održivost, poduzeće koje traži svojih suraznika Eh, da zapravo preuzme eh, klijente od eh, konkurenata lažnim pozivima. Sama suština prijevare ne proizlazi iz izrečene laži, već iz istina koje izgovaramo da bismo prikrili laži. Možemo reći da sektor taksija, taksi prijevoza ne funkcionira dobro i da je Uber odgovor na to. To nema smisla, to nije istina. To je kao da se kritizira, e, e, to je kao da zbog kritika upućenih Europskom e, parlamentu, da to znači da ga treba zamijeniti nečim drugim. Kad se pojavi problem, treba naći rješenje za problem. Uber pop je zabranjen, u Europi, to je dobro, ali to je tek prvi korak, to je tek vrh ledene sante. već su već se pojavljuju novi testovi za prijevoz e, paketa kao i druge aktivnosti. E, tu to zapravo e, znači nepoštovanje postojećih pravila i nelojalna konkurencija za postojeće operatere. Svi poslovni subjekti kad počinju sve poslovanje, prvo se raspitaju za e, pravila koja trebaju poštovati. Uber čini suprotno. E, oni počinju s time da rade što, e, što, ih, što im se sviđa, što im se volja. I odbijaju, odnosno kritiziraju sve instance vlasti koji ih tjeraju da poštuju postojeća pravila. ETF potiče inovacije, koja dovodi do povećanja kvalitete usluge, e, koja poboljšava e, uvjete rada. E, važno je da se poštuju pravila vezana uz socijalnu dimenziju i uz poreze. Osobno se ne mogu složiti ne moram se slagati s određenim zakonodavnim dokumentima, ali ću pokušati utjecati na to da se određena pravila promjene. No dok ne dođe do te promjene, moja obveza da poštujem postojeća pravila. I upravo je to ono što mi zahtijevamo. Daću vam na kraju konkretan primjer. Uzmimo primjer prijevozničke tvrtke koja iznajmljuje e, auto s vozačem u nekom velikom e, gradu. Svi ste vjerojatno imali priliku koristiti e, usluge taksi prijevoza. Evo, ta kompanija postoji 1934 godine. Svake godine plaća više o milijun eura socijalnih doprinosa, plaća e, porez, e, plaća na milijune eura e, PDV-a. Svaki njihov zaposlenik plaća porez, doprinose i tako dalje. Uvaženi zastupnici, ako, se dan, ako smo danas osigurani zbog za ozljede na radu i profesionalne bolesti, ako možemo studirati bez da plaćamo punu um, cijenu školarine. E, to je zato što postoji sustav preraspodjele. E, Uber i drugi koji ne poštuju pravila, žele uništiti taj sustav e, preraspodjele. Mi trebamo iskoristiti sve načine da to spriječimo. Hvala. Ja, Hvala lijepa. To su bila tri uvodna izlaganja o problemu Uber. U nekim gradovima je to zabranjeno, u drugim funkcionira i hvali, i dobiva pohvale i zato sad imamo raspravu na tu temu koja je očito toliko zanimljiva da imam vrlo dug popis e, onih koji žele riječ. E, zato moramo ograničiti vrijeme. Koordinatori imaju po dvije minute, a svi ostali po jednu minutu za izlaganje. Gospodin Van Nekav ima riječ. Hvala vam. Europska unija želi inovacije, e, želi nove oblike digitalnog rada, želi da se istraže nove mogućnosti međutim nekada to uzrokuje određenu zabrinutost. Kada je riječ o gospodarstvu dijeljenja, sada imamo tu situaciju kao što reka gospodin Nilsen, radi se ovdje o zaradi, riječ je o jednoj amerikaniziranoj usluzi i pitanje želimo li tako što u Europi. Moje pitanje je je li riječ ovdje o usluzi ili je riječ o prijevozu. Jer ako je riječ o prijevozu onda se to nas tiče, a ukoliko se radi o usluzi onda se time treba pozabaviti gospodin povjerenik iz Poljske. Kad je riječ o Uber Popu, gospodin Nilsen i Perio su govorili o različitim oblicima Ubera. Neki, neki su prihvatljivi, neki nisu. Kako to? Potom gospodin Megan. Unutar Ubera vidimo mnoge priče o uspjehu, međutim često cijela situacija povezana sa Uberom nije sasvim jasna. S jedne strane kaže se priča o Uberu je priča o uspjehu, moramo voditi računa o tome. Međutim, što se tiče kvalitete i socijalnih davanja, želimo li koristiti ovdje američki sustav ili ćemo se držati vlastitog europskog sustava? Ukoliko dođe do nesreće s Uberom, kako se onda rješavaju stvari? Danke sehr, jetzt Ismail Ertug. Hvala lijepa, Ismail Ertug ima riječ. Hvala lijepa. Najprije želim reći da je ovo konačno rasprava e, kakve bih ja želio da češće imamo gdje se suprotstavljaju činjenice i konkretne činjenice, a ne abstraktne abstraktni argumenti. E, e, možda će vam zvučati čudno, ali po mom mišljenju je ideja i poduzeće Uber e, i takako zanimljivo. Dakle, E, smatram pozitivnom što su e, došli ovdje sudjelo u ovoj raspravi i saslušali su kritiku i nadam se da će i e, odgovoriti na postavljanja pitanja. Dakle, pitanje je da li ta izvrsna ideja se može povezati sa onim o čemu je gospodin Parilo govorio, s pravom govorio. Eh, ako ja sad kao netko ko zapravo smatra Uber dobrom stvari, ja to priznajem i govorim u ime kluba zastupnika SID, onda ja sad imam dva pitanja. Eh, jedno za gospodina Megena i jedno za gospodina Parila. Gospodine Megen, eh, vama, odnosno vašem poduzeću se predbacuje da E, a djelujete u sivoj zoni. Kako odgovarate na taj prigovor? To je vjerojatno e, odlučujući prigovor, dakle da vaši vozači voze bez odgovarajuće licence, da ne plaćaju porez, e, da nisu osigurani. Koliko vi plaćate svojim vozačima, da li su te plaće u skladu sa kolektivnim ugovorima? to su sve pitanja na koja morate dati odgovor kako bi e, e, kako bi ova ideja i vaše poduzeće bili e, opće prihvaćeni. Molim vodite računa o vremenu. moje drugo pitanje tiče se djelovanja na okoliš. Jedna studija o budućnosti Eh, o budućnosti eh, gospodarstva dijeljenja i utjecaju na okoliš na primjeru Njujorka eh, vidi se da su vožnje zato što su tako jeftine da se povećao broj vožnji za nekoliko milijuna ono što želim time reći je dakle da li se ovim konceptom povećava povećavaju emisije CO2 i konačno, da li za e, postoje argumenti e, koje možete iznijeti e, zašto govoreći sa aspekta taksi poduzetnika, zašto mislite da bi ova ideja trebala biti nesimpatična našim građanima? Hvala. Znam da se trenutno izrađuju dvije studije s ovim pitanjima te ćemo tamo dobiti dakle, dobru ocjenu stanja i od, zato što prezentacije kojima smo danas nazočili mogu cijeniti kao poprilično subjektivnim. Vidim da gospodin e, Nilsson ovdje bio i poprilično agresivan i ne znam koliko često se vi koristite taksijem, ali ono što ste danas rekli ne odgovara uopće sa mojim iskustvom, ja nisam nikad koristio uslugu Ubera i izbjegavam taksi, međutim mogu vam e, zbilja objasniti kako sustav u stvarnosti ne funkcionira i to u čitavom nizu zemalja. Sada bih se želio koncentrirati na sljedeće. Gospodine Megan, ovo je očito novi poslovni model, postoje praznine kojima se moramo pozabaviti i zalagat ćemo se za pravednu tržišnu utakmicu, dakle izrađuju se odgovarajući pravni tekstovi i tako dalje. Je li vaš poslovni oblik dakle usluga ili oblik prijevoza? Možete li mi objasniti svoju odluku? Potom bih zamolio svu trojicu naših gostiju. Najmo to sada trenutno nazvati uslugom, je li riječ o preklapanju usluga ili s vašeg stajališta imamo različite korisnike ovih usluga. Zanima me koje je vaše iskustvo kada je riječ o statistici, govorili ste o porezima, o mogućim prometnim nesrećama. Biste li mogli reći nekoliko riječi o tome što vi mislite o ovim pitanjima, gospodine predsjedavajući? Znam da ste zabrinuti e, za vrijeme za riječ, te ću se ovdje zaustaviti. Hvala što ste se držali dodijeljenog vremena za riječ. Uh, kolegica Kilan. Kiitoksia puheenjohtaja. Maailma ympärillemme muuttuu. Kansala... Svijet oko nas mijenja stalno. Građani, novi klijenti, nove generacije, mladost nisu isti kao mi koji smo stariji ili općenito starije generacije žele drugačiji svijet, drugačije usluge. I ako mi, ako naše polazište je takvo da automatski zabranjujemo sve novine koje se pojavljuju na našem svijetu, umjesto da budemo spremni e, raditi ono što se od nas očekuje. Mi kao Europska unija, kao Europski parlament trebamo osmisliti bazu djelatnosti gdje će bivši poduzetnici moći poslovati pos, poštujući ista pravila igre. E, više u tom trenutku kada ćemo to imati, ova rasprava više neće biti potrebna. Hoćemo li e, dopustiti E, nove usluge za klijente. Mislim da ćemo izgubiti u ovoj bici ako ćemo e, stalno biti u ratu e, sa novim uslugama. U tom slučaju uvijek gubi klijent, a to nema smisla. Imamo tržište usluga, imamo nove usluge, imamo klijente koje ne koriste nove usluge, ali žele neke novine da se uvi, e, uvedu. Naš svijet se mijenja i mi trebamo biti predvodnici tih promjena. E, trebamo provoditi i prihvatiti te promjene i inovacije. Kad je riječ e, o pravilima vezanima uz plaće i uz poreze, ako se to poštuje, onda nema razloga da ih ne prihvatimo. Hvala lijepa, Karima Delima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala vam na izlaganju i hvala što ste nam, što ste nam rekli da je održivi e, prijevoz u gradu e, jako važan. Ja mislim da ja nisam baš e, jako star, ali bih htjela to dakle nešto govoriti o prijevozu u budućnosti. Svi se slažu da ovo, da Uber ne predstavlja ekonomiju dijeljenja. Ali što je zapravo Uber? Zapravo radi se o platformi koja spaja privatne osobe. Dakle, radi se o usluzi prijevoza. Imamo osjećaj da se ovdje radi o miješanju te dvije stvari. Da ili ne? Ja mislim da da. To je kombinacija jednog i drugog. I um, vi zapravo prije svega pružate uslugu prijevoza za osobe, znači za e, robu i zašto ne prihvatite naprosto da ste vi novo prijevozničko poduzeće? To je prvo pitanje. Drugo, dakle, e, govorili ste danas, a i kolegica je to istaknula e, kao problematično, a to je pitanje poreza. Ne možemo govoriti o profesionalnoj etici i o konkurenciji ja sad ne govorim o ekonomiji dijeljenja, već o platformskoj ekonomiji. Dakle, trebamo znati od kuda vaša dobit i kuda ona ide. Govorimo o poreznim oazama često. Mislim da i o tom pitanju se e, treba e, porazgovarati. Pitanju, e, naravno, poreza. Treće pitanje odnosi se na zaštitu podataka. Veliki je problem danas kada govorimo o novim tehnologijama to što e, podaci prelaze iz ruke u ruku. To se događa i putem Ubera. Kako dakle spriječiti zloporabu e, osobnih podataka e, klijenata? Molim vas da to mi odgovorite. Vratit ću se opet na svoju generaciju. Jer dakle mi smo ušli u 21. stoljeće i možemo mi e, zabraniti Uber, znate, to je kao droga. E, 20. godina 20. stoljeća je tome bio tako slučaj. Dakle, e, čim kažete ne, ovo nije dobro, zabranite to, pojavit će se paralelna ekonomija. Što mi kao zakonodavac e, trebamo napraviti? Pa trebamo anticipirati tu novu tehnologiju. I završit ću gospodine predsjedavajući tako što ću reći je da mi u ovom odboru imamo priliku regulirati ovo pitanje na taj način da e, potičemo digitalno gospodarstvo, a isto tako zaštitimo potrošače. Dakle, mi možemo uspostaviti europski e, pravni okvir oko kojega će se svi složiti. Hvala lijepa, međutim govorili ste e, predugo, minutu dulje nego što ste imali na spolaganju. Petar Lundgren ima riječ. Hvala vama bit su jako iskren. Uber zarađuje na crno. Htio bi da to bude e, sustav koji će se temeljiti na etičnosti. Moramo se prisjetiti da vrlo često zaposlenici Ubera nemaju pravo voziti uopće automobile i da ne mogu obavljati djelatnost koju obavljaju. Dakle, sustav taksi prijevoza mora biti izuzetno ozbiljan. Ovdje vidim danas predstavnika Ubera koji veli da je to nešto fantastično. Pa zasigurno je zbog zarada koje tamo postižu i kako uopće možemo kontrolirati na koji način to sve skupa funkcionira. Možda je riječ e, o vozačima e, koji su osobe koje su dugo bile nezaposlene i to može značiti čitav niz problema. To je također problem sa narušavanjem tržišne utakmice. Ova spomenuta zarada također mora biti predmet oporezivanja i to na odgovarajući način, zato što se ovakav e, sustav kakav je trenutno ne može se nastaviti. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Što nam možete reći o osiguranju što se događa ukoliko se primjerice u automobilskoj nesreći netko ozbiljno ozljedi, slučajno zadobije neku vrstu invaliditeta. Kako se ti slučajevi, slučajevi onda rješavaju? Kako se dakle brinete za, pošto, poštivanje zakona, ono kako to čine ozbiljne tvrtke? Danke sehr. Und jetzt geht's eine... Hvala lijepa. Sada sljedeći govornici imaju jednu minutu za izlaganje. Vedne kun ima riječ. E, Biće mi teško e, biti tako kratak, ali pokušat ću. Dakle, e, i oni koji voze za Uber morali bi prema postojećim zakonima položiti, imati položen jedan ispit da li e, vi to poštujete. A kako stoji stvar sa tehničkim pregledima e, vozila koja su u upotrebi u prijevozu putnika moraju se jednom godišnje e, podvrći tehničkom pregledu. Kako je to e, kod vas? Nadalje, taksi vozači moraju raspolagati e, znanjima, na primjer što se tiče stranih jezika, zemljopisa i tako dalje. Kako stoji stvar s tim kod Ubera i kod vozača koji voze za vas? E, mi jesmo za otvaranje tržišta, ali samo ako su isti uvjeti za sve sudionike na tržištu. Hvala vam na prezentaciji. Ovo je tema kojom ćemo se morati ponovno baviti zato što je očito da moramo još mnogo toga reći. Nešto što nedostaje danas jest upravljanje gradovima i teškoće koje su s tim povezane, da recimo prometna sigurnost, upravljanje cestama. Dobro, smo, dobro da smo spomenuli ovaj pravni okvir, međutim to nismo čuli od naših gostiju. Također tu su izazovi koji su pred nama. Znamo da su radnička prava problem u gradovima u kojima operira Uber, imamo i pravni slučaj u Ujedinjenom kraljevstvu. Dakle, Uber ne poštuje radnička prava i e, ne isplaćuje minimalne plaće. Potom je tu, tu pitanja vezana uz sindikalno učlanjivanje. Možete li potvrditi da da potičete ove vaše vozače da se uključe u sindikate. Dolazimo do zasićenja u velikim gradovima. Imamo previše taksija i općenito želimo smanjiti pot, korištenje taksija i emisiju stakleničkih plinova. Kamo sve ovo ide? Hvala, zastupnik Ferija. Obrigado, ehm, Hvala vam. I ja bih eh, htio dodati da u Portugalu imamo nedovoljno učinkovit taksi prijevoz, e, jednako je sa brojem automobila, osposobljavanjem vozača, pa i samim tarifama. Imamo propise koji to uređuju, ono se prije svega bavi cijenikom usluga, međutim turisti se kontinuirano žale i kažu da se te tarife ne primjenjuju. Vezano uz Uber, što se tiče gledišta klijenata, to je nešto na čemu su Portugalci zahvalni. kako jasno je da se ovo pitanje mora pravno urediti i kada su u pitanju poreze, odnosno plaćanje poreza, osposobljavanje vozača, a potom da i vozila treba redovno kontrolirati. sad e, je e, Uber, e, Uber bio neprikosnoven u zaobilaženju propisa. Danke sehr, jetzt Daniela Hvala vam, Daniela Juto, izvolite. Hvala vam. Kao što su već rekli, kolege riječi o nezaustavljivom fenomenu ne možemo lagati sami sebe, to je budućnost koja nas očekuje. Međutim, tu budućnost također valja urediti. To je budućnost koja bi trebala ići u pravcu koje mi želimo, ukoliko želimo smanjiti troškove za građane, ali ne pod svaku cijenu. Dakle, imam čitav niz pitanja, neki su već postavljeni, primjerice zabrinutost je povezana sa oporezivanjem, kome se plaćaju porezi, u svakoj zemlji u kojoj Uber djeluje, ostali prihod u toj državi ili prihod idu drugamo, potom pitanja vezana uz sigurnost, načine na koji Uber garantira dakle rad svojih vozača. Međutim, tu je pitanje zaštite osobnih podataka i privatnost. Gdje se čuvaju podaci u Europi, u SAD-u? I u skladu s kojim propisima se obrađuju i tko ima pristup tim podacima? Govorimo o ogromnoj količini podataka i važno je tko ima pristup istima, jer moramo znati, eh, jer moramo znati da je riječ ipak o kretanjima evropskih građana. Danke sehr. Jetzt die Hvala, zastupnik, eh, zastupnica Klum. Sigurna sam da ćemo se ponovno baviti ovom temom. Radujem se izvješćima koje ćemo, koje ćemo dobiti 2016. Gospodine Megan, vi ste rekli da je ovo dio gospodarstva dijeljenja. no pitanje s tim u vezi. Je li riječ o usluzi, digitalnoj usluzi ili je riječ o usluzi prijevoza? Bilo je dosta danas pitanja o privatnosti podataka, mm, sigurnosti vozača, kako su oni plaćeni, dakle s tim povezanim propisima, poštuju li se zakoni, da se tu nešto mora učiniti, zato što vidimo da nedostaje odgovarajuće zakonodavstvo. Vi ste očito digitalna prijevoznička tvrtka i tu i nedostaju određeni propisi. Vidjeli smo i presudu Europskog suda. Vezano uz taj sektor možete nam reći što je to što bi se trebalo zakonski urediti. Sigurno sam da je kod vas to uzor koje je za ostalo. Gospodu želim reći Uber je ovdje, moramo surađivati njime. Mnogo potrošača koristi ovu uslugu, brojke su velike, moramo biti kadri riješiti ovo pitanje, da stvoriti odgovarajuće zakonodavstvo i odgovoriti dakle, na potrebe potrošača. Hvala, Jens nielsen Hvala. Čuli smo da je u Europi Uber prisutan u čitavom nizu zemalja, 23 ako se ne varam i Švedska je jedna od tih zemalja. U Švedskoj zarađuju i tamo plaćaju poreze jer u suprotnosti ne bi mogli postojati. U nekim, u jednom dvadesetak Imali smo, imamo situaciju da je dvadesetak slučajeva povezanih sa Uberom završilo na sudu. E, jer naime u Švedskoj ne možete e, funkcionirati kao tvrtka ukoliko ne plaćate za to porez. Dakle, ukoliko porezne vlasti posumnjaju da netko e, obnaša dakle, taksi prijevoz, onda ta osoba mora pretrpiti odgovarajuće posljedice. Dakle, moramo izbjeći da se spriječe ovakve vrste krađe. Izvolite, sljedeća govornica. Hvala. Ima jedan uh, francuski tjednik koji je jutro napisao Uber recept protiv nezaposlenosti. Dakle, s jedne strane imate one koji su za totalnu liberalizaciju rada i usluga, pritom imate nelojalnu konkurenciju, mm, zato što taksist mora platiti svoju e, licencu. To su jedni. A mi mislimo da trebamo redefinirati nova zanimanja i za to su nam potrebne profesionalne organizacije. ne treba skrivati da ova borba protiv nezaposlenosti dovodi do zapravo mini poslova, mini zaposlenja. I mm. dalje je dakle to posao koji je dosta nesiguran i na nepuno radno vrijeme. Mi mislimo da je ovo nešto što treba riješiti na nacionalnoj razini, a ne na europskoj razini. Mm, I isto tako treba spriječiti odljev e, sredstava i isto tako spriječiti neplaćanje e, poreza. Mm, treba spriječiti da e, firme ne plaćaju porez u onoj zemlji gdje ostvaruju svoju dobit. Merci. Des lois, on en a en Hva, hvala. U svakom slučaju mislim da je potrebno harmonizirati na europske razini ova pravila i e, mislim da će se kolege danas složiti da inovacija može biti na korist svim prijevoznicima e, prije e, osoba, ali prava koja se odnose na socijalu, na poreze i tako dalje je potrebno uskladiti. Dakle, e, treba hitno uskladiti ta pravila u području poreza, području socijale, u području e, plaća, uz različita socijalna davanja i beneficije vezane uz porodni dopis, dopust i tako dalje. Kako bez toga nećemo moći ići naprijed, a inovacije trebaju biti na korist svima. Hvala lijepa. je sljedeći godnik. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja se sjećam 50. godina. Tada je rock and roll došao u Europu i gradski vijećnici su e, zasjedali, odlučivali o tome hoće li, da li se rock and roll smije svirati, međutim vrijeme je odlučilo i rock and roll e, je pobjedio. Ja e, se često vozim taksijem, a kolege me ismijavaju kad se žalim o kvaliteti tih usluga. 50. godinama bilo je 25 milijuna turista na svijetu, sada ih ima 1,1 milijardu. Dakle, ako smo svjesni eksponencijalnog rasta e, turizma, ako ne, e, ne, budemo svjesni eksponencijalnog rasta u e, području e, usluga i turizma, onda se nećemo moći prilagoditi e, novom vremenu. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Moram reći da ja još nikad nisam koristio Uber. Ja sam e, iz Frankfurta i do aerodroma se vozim taksijem. I znam koliko malo zarađuje zapravo e, koliko malo ostane u džepu taksisti koji se drži svih propisa i pravila. E, I taksisti su mi ispričali da koji put e, voze za paušalne iznose niže, dakle za niže cijene od regularnih, zato da, jer moraju da bi preživjeli. Dakle, postoje pravila tržišta, a postoje i ona područja gdje taksi e, služba nije baš dobro organizirana ili je nema. I tu mogu zamisliti da Uber može igrati svoju ulogu. E, na primjer u Johannesburgu tamo nema javnog e, transporta, taksisti su korumpirani, dakle vjerujem da tamo uberite kako može odigrati pozitivnu ulogu. Ja sam u 90-ima vrlo često boravio u Pragu i ljudi su mi govorili ne možeš se u Pragu voziti taksijem, e, međutim ja sam se upravo zato e, češće vozio taksijem. Dakle, mi zapravo, da skratim, moramo naći rješenje za probleme. Dakle, moramo E, postići to da se Uber pridržava svih zakona i propisa, a ne e, govoriti o zabranama i ukidanjima. Hvala lijepa. Hvala vam. Ne želim štetiti ovdje velikim ekonomskim stručnjacima, ovdje postoji, ponuda i potražnja. Međutim, kada postoji e, neuređena usluga, onda tu imamo čitav pitanja s kojima se moramo pozabaviti. Pred ovom dilemom, dakle kako pronaći uravnoteženo rješenje, po meni prije svega moramo imati na umu činjenicu da zakonodavac treba štititi javni interes. U ovom slučaju je to zasigurno sigurnost i plaćanje doprinosa, odnosno poreza. S druge strane također jednaku mjeru treba primijeniti na jednake situacije. Dakle, koji je onda kriterij kada postoji organizirana gospodarska aktivnost, onda govorimo o tvrtki. Kada postoji tvrtka, onda su to troškovi, dakle, troškovi osiguranja ovih vozača, dakle, birokratske obaveze, plaćanje poreza i zato se i druge slične situacije trebaju rješavati na isti način. Politika treba pronaći poticaje primjerice za ove zone gdje nema dovoljno javnog prijevoza, kada imamo potrebu za nekom vrstom djelomične usluge, pa onda bi trebalo postupati jednako sa svim tvrtkama. Htjela bih čuti od gospodina Zubera koje propise primjenjivati u slučaju gospodarstva dijeljenja. Danke, Hvala lijepa. Ja sam e, i sebe stavio na popis govornika kao posljednjeg. A izvolite, prije mene još jedan govornik. Da. Ja sam također htjela reći da ovdje postoji praznina koju je Uber sada popunio subsidijarnost. Može biti pozitivna, ali evo postoje slučajevi kada ona može biti negativna. Jedina pozitivna stvar je da ovdje možemo pozvati taksi pritiskom na ekran mobilnog telefona i to je jako komotno. Međutim, želim reći da postoje različita taksi udruženja koja su se također modernizirala. Međutim, htjela bih znati jednu stvar. Od svake transakcije koliko ostane Uberu, koliko potom plaća poreza i gdje. Što se tiče vozača, koje su njih, koje su odgovornosti Ubera naspram vozača i dakle imaju li potrebnu dozvolu, nemaju dozvolu, imaju li dokumente, to je jako važno u sektoru prijevoza. I potom ukoliko je jedan vozač bolestan, što se događa ukoliko on taj dan ne može raditi? Dakle, što se događa također sa podacima koje Uber prikuplja i što je sa sigurnošću tih podataka? Danke, für mich. U redu, hvala. E, za moje pojmove taksi e, je dio e, sustava transporta, ali smatram da se mora pridržavati pravila. Vi imate cijene koje su upola niže, ja se još nisam vozio Uberom, ali tako su mi ispričali. I zato su pitanja da li e, plaćate poreze, da li su vozila tehnički ispravna, da li plaćate minimalne e, plaće. E, dakle, što se prevara tiče, prevare postoje i kod normalnih taksi poduzeća E, u Hamburgu je bio jedan slučaj gdje su prijavljivali puno manje e, kilometara odvoženih nego što su zaista vozili, ali e, radi se i o tome da na primjer taksista mora biti uvijek spreman prevesti me i kad se radi o maloj razdaljini, a taksisti me koji puta odbiju jer kažu da su predugo čekali da bi preuzeli vožnju koja će im donijeti samo 5 eura. E, kako e, s tim stoji stvar kod vas u Uberu? Dakle, to su odgovori na koja sada očekujemo, e, pitanja na koje sada očekujemo odgovore. Najprije dajem riječ vama, gospodine Perilo. Hvala, gospodine predsjedavajući. Biću kratak. Upravo ste saželi odlično stanje ista pravila trebaju vrijediti za sve. Lojalna konkurencija između poduzeća temelji se na tim načelima. Problem je što Uber ne postoje ta načela. I e, ako to im dopustimo, to će se proširiti i na druge sektore gospodarstva. Moramo napraviti izbor, reći da novim tehnologijama i inovacijama. Ali pazite, kao što je e, kolega iz Irua rekao, trebamo, e, trebamo praviti važnu razliku između ekonomije dijeljenja i biznisa. Trebamo e, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se pobrinuli da neovisno o tome o kojem se poduzeću radi, bilo o Uberu ili o bilo kojem dakle, poduzeću, sva poduzeća moraju poštovati postojaća pravila. Problem je to što smo suočeni sa strategijom Ubera. Njihova strategija je ne da se raspitaju o pravilima, već nameću svoja pravila, a onda čekaju da nakon dvije ili tri godine da, pravi, da sud ili vlasti zapravo prihvate ta njihova pravila. radi se o novinama za koje oni tvrde da su uvijek e, ilegalne. Postavlja se pitanje je li Uber spreman poštovati ista pravila kao ona koji se drže sva druga poduzeća. Evo ja čekam njihova, njihov odgovor. Ako nisu spremna, onda treba, spremni, onda treba poduzeti drastične mjere. Hvala lijepa, Mihael Nilsen. Hvala. E, pokušat ću odgovoriti na e, veći broj pitanja. E, pitanje koje postavio kolega koji je otišao, otišao, da, ovo je i dalje e, usluga. Vi ste rekli da je ovo dobra ideja i zdrav koncept. Slažem se, ali e, taj koncept se mora e, provoditi u okviru pravila, a to je upravo ono što se ne događa i na to reagiramo. E, zatim ono što ste vi rekli zvučalo je kao da smo u sudi, sudnici. Upravo tako Eh, jer mediji i političari eh, u svijetu djeluju prema, prema zahtjevima novca, novac eh, govori. Ima jako puno kampanja, medijske kampanja koje su provedene od strane Ubera kako bi vas uvjerili da je Uber dobar. Već postoji zakonodavstvo trebaju poslovati u okviru tih pravila ili radite na tome da se zakonodavstvo promijeni ako mislite se da se može poboljšati. Zatim, kad ste zatim bilo je to pitanje o tome postavili različiti klijenti. Ne, klijenti su isti. E, primjerice, taksi prevozi isto tako i osobe s invaliditetom ili prevoze putnike u e, područjima gdje je gustoća naseljenosti mala, gdje nema javnog prijevoza. Oni nude prije, e, prijevozničke usluge primjerice da se pacijenta prevede u bo, e, bolnicu, a Uber djeluje samo u velikim gradovima. Uber je dispečarski centar za nas. Pa da, pa to znači da oni pružaju prijevozničke usluge uz profit i trebaju se regulirati kao bilo koja druga poduzeća koja ostvaruju profit. Sljedeće pitanje. Meni je sasvim jasno da Uber ne odgovara, nema nikakvu odgovornost za svoje poslovanje. E, to stoji u uvjetima na njihovom web sajtu. E, ako niste to pročitali, pozivam vas da to napravite dostupno sam njihovoj web stranici. Evo, bit ću još kraći. Da vidimo je li ima tu šta. Portugal. Ja sam taj koji je rekao da smo svi e, imali iskustvo e, pružene loše taksi usluge. E, ponekad dođem tu u Brisel i stojim na aerodromu i pitam se je li ovo moguće. I upravo smo mi stvorili onu globalnu mrežu jer ćemo podići razinu kvalitete. Za to nisu potrebni novi zakoni, već se mi svi trebamo pobrinuti da kvaliteta usluge bude bolja. I isto tako u Portugalu postoji aplikacija, tu dobijete i cijenu pa vas ne mogu e, prevariti. Evo, ja imam 20 e, aplikacija u svom e, mobitelu. Nadam se da će iduće godine već se to sve objediniti u jednu uslugu i da su sve te usluge legalne. Možete li odgovoriti na pitanje o sindikatima? Da, da, da, zapisao sam i vaše pitanje. Da, sindikati. Za nas e, taksi operateri moraju poslovati u okviru zakona. Ako postoji pravilo da moraju e, surađivati sa sindikatima, onda to moraju napraviti. Dakle, oni moraju e, djelovati, odnosno poslovati u skladu sa takvim sindikalnim sporazumima. Naravno, ako je to zakon, onda se to treba poštovati. Zato smo mi ovdje, mi kao socijalni partneri i mi surađujemo e, na tome da vozači imaju najbolje moguće uvjete. Hvala. Mark Hvala lijepa gospodin Mark ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala i članovima odbora na zanimljivim pitanjima koje su postavili. Gospodine predsjedavajući, ne znam koliko imam vremena na raspolaganju. Sve ukupno imate pet minuta. Dobro, pet minuta. Neću odgovoriti na svako pojedino pitanje. Mislim da sam zabilježio najvažnija pitanja koja ste postavili i ako sam nešto propustio, ako nešto budem propustio, recite mi. Doista me veseli činjenica da je Europski parlament, dakle mi smo bili pozvani na sastanke pojedinih političkih stranaka, ali ovaj prvi put nas je Europski parlament e, pozvao i doista nam je e, to čast i cijenimo priliku e, koja nam je dan dana da izrazimo um, svoje mišljenje. Ovdje se ne postavlja pitanje e, može li Uber poslovati, nego na koji način. Ovdje se ne radi zapravo samo o Uberu. Ovdje se radi o bilo koje, kojem tehnološkom startupu koji pokušava uh, razviti svoje poslovanje. To vrijedi i za Airbnb, ali postoje i bla bla car, hitch, dakle različiti europski e, start-upovi. I e, postoje određena pravila, prije svega za e, urbani prijevoz, gradski prijevoz putnika koja nisu, nemaju smisla i mislim da ta pravila treba prilagoditi digitalnom dobu. Slažem se da mi nismo u sudnici, ali molim vas da e, molim vas da kada i drugi budu dolazili ovdje, molim vas ipak da se držite empirijskih činjenica i dokaza kako činjenice koje se ovdje iznose ne bi bile netočne. Gospodin Klun e, je pitao jesmo li mi e, prijevoznik ili E, platforma. Mi nismo rekli da smo mi e, ekonomija dijeljenja. E, mislim da europske institucije kažu da postoji kolaborativna ekonomija. Dakle, mi, mi koristimo postojeću infrastrukturu, telekomunikacijsku i satelitsku infrastrukturu. Uber je skupina mladih softverskih poduzetnika koja je sve veća, koja koristi e, postojeću infrastrukturu. Dakle, mi definitivno nismo prije, prijevoznička tvrtka. Kraj, do kraja 2016. godine Europski sud će vam vjerojatno e, odgovoriti na, konačno na pitanje e, jesmo li mi prijevoznička tvrtka ili hibrid. Kad je riječ o licenciranju, kao što sam već rekao, postoje dvije vrste Ubera. Postoje oni licencirani profesionalni vozači koji to rade na puno radno vrijeme. U Londonu ima 26 tisuća službenih taksista koji voze crne taksije koji, su, koji žive od toga. Ima i 90 tisuća drugih privatnih prijevoznika. Da, ali ja govorim samo u ime e, Ubera. Hm. E, drugi ekstrem je Španjolska e, koja je zabranila Uber, što znači da 50 tisuća ljudi koji su ga stalno koristili svaki dan to više ne mogu. Prava licenciranja trebaju biti suvisla. Kao što dakle, post, postoje pravila ako vrijede za Francusku. U svakom slučaju imali smisla da se koriste stroža pravila za profesionalne vozače vozila e, koja su stroža dakle, nego za e, pilota. Mi, e, mi dalje poslujemo kao Uber Pop u nekim zemljama, nismo zabranjeni u svim zemljama E, mi pro, e, pružamo uslugu za 5 milijuna e, vožnji dnevno. Postoji, postoji polica osiguranja koju imamo, postoji francuski i belgijski režim, postoji komercijalno osiguranje, zatim porezi. Za neke velike tehnološke kompanije E, vrijede ista pravila. Dakle, 80% prihoda ide vozaču. Postoji ugovorna obveza i francuske vlasti su to priznale. E, e, Uberovi vozači su samo zaposleni, kao što je slučaj i sa taksi industrijom. Dakle, ako imate priliku da budete samo zaposleni, to znači da ćete plaćati doprinose, porez, PDV i tako dalje i e, kad je riječ o porezu e, na profit, danas Uber e, ne ubire profit, nadam se da će u budućnosti to biti u mogućnosti. U potpunosti se pridržavamo europskih pravila za porez na dobit. Ako se ta pravila promjene, onda ćemo se mi tome prilagoditi. Da li smo mi u konkurenciji sa javnim prijevozom? Nadam se da ćete mi dopustiti da odgovorim pred ovim odborom na to pitanje. Uber smatra da je on dodatak dodatak e, postojećem javnom prijevozu. 50% e, e, naših vožnji ide u jednom smjeru. 60% Uberovih vožnji podrazumijeva distancu od 200 metara od metroa. morate biti u mogućnosti pružiti potrošačima da imaju izbor. Morate potrošačima dati izbor. Mogu e, birati javni prijevoz, taksi, bicikl, trebaju poslaći biciklističke staze. Potreban je e, regulatorni okvir e, koji će poticati ljude da ostave svoje automobile kod kuće i možemo reći isto tako da Uber predstavlja konkurenciju i e, automobilima na taj način. Lijepa, gospodin Ližuas, sada ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, e, pozdrav svima. E, prije Božića eto, održat ću intervenciju i to tako što ću najprije reći nešto pozitivno mi mislimo da kolaborativna ekonomija predstavlja veliku priliku i to vrijedi i za e, sektor prijevoza. Novi oblici mobilnosti e, mogu pružiti nove mogućnosti za potrošače i to tako što će im se e, ponuditi kvalitetnije usluge, to će imati i pozitivni učinak na cijene. Također držimo da kolaborativna e, ekonomija može poticati i inovacije i otvarati radna mjesta. Tako da bi bilo dobro da novi operateri imaju e, priliku ući na nova tržišta, ali da se drže istih pravila kao i postojeći operateri. I držimo da je odgovornost država članica da spriječi prepreke za takve nove operatere i da e, spriječi restrikcije. S druge strane, trebamo imati na umu da ove nove usluge su stvorile određene izazove i napetosti u nekim državama članicama koje su dobile vrlo raznolike odgovore od vlasti. Tradicionalne usluge, odnosno pružatelji tradicionalnih usluga drže da Uber se ne drži pravila. Moramo reći da postoje i danas e, brojna pitanja koja se odnose na osiguranje, poreze i zapošljavanje. E, što komisija radi po tom pitanju? U ovom trenutku ću biti razborit pa ću reći da smo sada u fazi učenja odnosno još uvijek nismo u potpunosti zauzeli stajalište na razini komisije. Ali dalje mislim da kad je riječ o samom filozofskom pristupu da trebamo imati na umu dvije stvari. Prvo, držimo da bi Europska unija trebala olakšavati e, uvođenje ovakvih novih usluga kako bi te nove usluge pronašle svoje mjesto na tržištu i također je važno da Europska unija osigura jednake uvjete za sve tržišne igrače. I na kraju bih završio s još dvije napomene. Kao što možda znate, e, pokrenuli smo e, studije o regulaciji tržišta u 28 država članica. To nije dio e, ocjene učinka. Dakle, prvo što želimo postići e, ovom studijom je da steknemo uvid e, u stanje regulacije tržišta u državama članicama. Čuo sam u nekim izlaganjima da se traže jednaki uvjeti za sve, e, traže se harmonizacija pravila i jednaka prava za pristup profesiji. Komisija je 28.10. usvojila strategiju za jedinstveno tržište i u toj strategiji komisija je rekla da će raditi e, na smjernicama za primjenu postojećeg zakonodavstva u kontekstu tih novih e, usluga koje odgovaraju e, načelu kolaborativne ekonomije. U tom smislu važna je E, direktiva o uslugama. Tu je važno i e, pitanje označavanja, oporezivanja i tako dalje. E, ta strategija ne isključuje uvođenje novog zakonodavstva ako se u tom procesu utvrde određene pravne praznine. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa, mislim da je ovo bila vrlo zanimljiva rasprava. Čuli smo E, zanimljiva stajališta. Rasprava se nastavlja, ali e, mislim da je e, jasno da svi želimo pošteno tržišno natjecanje. Nitko ne odbiva, odbija inovacije i razvoj novih tehnologija, međutim moramo vidjeti kako i prema kojim pravilima. Dakle, moramo o tome razmisliti i to na europskoj razini jer postoje i prekogranični e, i promet, dakle mislim da moramo postići e, usklađenost sa postojećim propisima. U svakom slučaju zahvaljujem svim sudionicima u raspravi na njihovom doprinosu i naravno i našim članovima E, odbora koji su sudjelovali u raspravi. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razrišnica za 2014. opći proračun Europske unije za razrišnica za Europsku komisiju i Europsku agenciju za pomorsku sigurnost EMSA i tako dalje za još neke agencije, ali najprije naravno Europska komisija.

E, zato želim da nastavimo odmah sa e, radom. Izvjestitelj Massimiliano Salini je izvjestitelj za opći proračun EU-a Europska komisija i odmah mu dajem riječ. Hvala vam. Bojim se da je moje izvješće manje zanimljivo od upravo održane rasprave i da bih vas zainteresirao, e, koncentrirat ću se da budem što kraće. Što se tiče proračuna za 2014. imamo sredstva za obaveze od 3 milijardi i nešto više od 1 milijarde za sredstva za plaćanja. Dakle, to vam govori o važnosti poglavlja vezanog uz prometni sektor, a to obuhvaća ICF, sigurnost prometa, prava putnika i agencija, to je 90%, dakle ukupno dodijeljenih preuzetih obaveza i 86% obaveza za plaćanje. Što se tiče istraživanja inovacija i projekta Cezar, imamo 8,2% dakle preuzete sredstava kako bismo platili dakle, administrativne troškove, tu su sredstva za obaveze, mm, još dakle evo brzi pregled vezan uz mišljenja koje su upućena u za ovu razrišnicu. Dakle, tu je stopa izvršenja, odlična je, mogu istaknuti. Što se tiče sredstva za obavez, imamo 98,2, sredstva za plaćanje 95,2%. Nemamo morali smo izraziti žaljenje zbog visoke stope pogrešaka u dijelu konkurentnost, raste i zapošljavanje vezano uz prometni sektor gdje je 5,6% stopa pogrešaka i to zbog e, naknada troškova koji su ocijenjeni kao neprihvatljivi tu je istaknuta potreba da komisija odradi nešto strožu kontrolu kako bi se ova brojka smanjila. Potom četvrti dio ovog e, mišljenja. E, od 2014. nismo imali o fonde FEC i Junckerov plan, ali on je bio velikim dijelom naših rasprava vezanih uz proračun za 2016. tu sam ja također bio izvjestitelj, dakle htjeli smo ocijeniti odnos između CEFA i FSI-a, naročito kada je riječ o potrebi da se zadrži velikom jer investicija, dakle financiranja za investicije. Znamo jako dobro i sa žaljenjem smo utvrdili da u svakom proračunu imamo velike projekte koje se ne mogu sasvim isfinancirati iz EFSI-a zbog nedostatka sredstava i zato smo u ovom nacrtu mišljenja htjeli uvrstiti članak 17. interinstitucionalnog sporazuma gdje se govori o 10% sredstava namenjenih eh, fleksibilnosti kako bi se ojačali dakle resursi koje su namijenjeni projektu kao što je CEF. Potom dio vezano za transparentnost, mogli smo pratiti dakle, stanje stvari, sve njegove, sve etape vezane uz projekte koje su financiramo na razini Evropske unije u sektoru prometa, međutim imamo tri baze podataka kojima se nalaze ovi projekti. To je sustav financijske transparentnosti, potom INEA te Kordi svezano s Horizont 2020. Zahtjev je ono da se tijekom vremena provede svojevrsno pojednostavljivanje, a cilj je da na koncu samo jednu bazu podataka kako bismo mogli pratiti projekte i garantirati transparentnost koju su ključne važnosti za izvršenje istih. Tu je projekt Shift to Rail, onda se pozivamo na sektor turizma, dakle je više od 11 milijardi sredstva za obaveze i također tražimo da da se također ovdje pozabavi sektorom turizma kad je riječ o ocjeni stanja ovdje sugeriramo da se komisiji da razrišnica. Nadam se da sam bio dovoljno kratak. Danke sehr, vor allen Dingen auch für die... Hvala lijepa, prvom redu za sažetost, a sada riječ ima gospođa Jala Sender. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam htjela reći da revizorski sud ne mora e, dati kvalificirano mišljenje kad je reč o ovim različnicama, što znači da e, je to jedna dobra vijest. druge pak strane smatram da je dobro da smo mi sad po prvi put spremni e, raspravljamo o razrešnici, ovim razrešnicama i kad se radi o intermodalnosti e, prelasku s broda na željeznicu odnosno to će početi od sljedeće godine. Nadalje, Evropska agencija za sigurnost zračnog prometa, tu postoji jedan važni konflikt koji, mora, koji se mora razriješiti upravo sada u sklopu željezničkog paketa imamo mogućnost e, time se pozabaviti. Dakle, tu se radi o sporazumu sa zemljom podrijetla, u ovom slučaju to je Njemačka. Radi se o tome da e, je došlo do jedne selitbe koja je dodatno zakomplicirala stvari i već 15 godina Njemačka ne potpisuje e, ugovore za te zgrade i to zato što je njemačka vlada donijela jednu odluku Dakle, mirovine izgleda ne zanimaju njemačku vladu. Dakle, ta agencija je u vrlo nezgodnoj situaciji, iako revizorski sud uvijek iznova upozorava na e, nedostatak tog sporazuma sa njemačkom vladom. E, mi se moramo pozabaviti tom točkom, odnosno inzistirati na tome i mislim da je važno da njemačka vlada konačno potpiše taj sporazum odnosno sporazum o sjedištu te agencije. Smatram da je to vrlo važno jer e, toj agenciji smo povjerili velike zadaće, e, agencija ima zaposlenike, osoblje, tako dalje i naravno da je važno da vlada potpiše e, taj sporazum. Nadalje, agencija EMSA u nekoliko slučajeva e, u vezi sa užasnim e, smrtnim slučajevima na sredozemlju e, bilo je upozorenja da je što se tiče transparentnosti da bi bilo potrebno da se objave biografije e, menadžera, odnosno e, rukovodećeg osoblja u toj agenciji. To je primjedbe odbora za kontrolu proračuna da se da kod tih agencija e, postoje neki viškovi, dakle u slučaju EMSE e, i jedan problem sa programom za tankere u stand-by, možda nam to komisija može objasniti. Tu bi dakle bilo važno da komisija e, postupi na odgovarajući način, inače će nam revizorski sud opet prigovoriti i reći da postoje problemi, odnosno time nastaje siva zona e, u vezi sa tim problemima. Nadalje, odstupanja na snagu četvrtog paketa, željezničkog paketa i dalje e, postoje neki problemi. Ušava se riješiti te probleme, komisija bi to možda mogla e, objasniti, dakle radi, riječ je o zapošljavanju osoblja i tako dalje. E, o tome da radi se o tome da se nađe odgovarajuće kvalificirano osoblje koje nije u sukobu interesa. U svakom slučaju ti ljudi moraju imati E, odgovarajuće radno iskustvo i moramo znati odakle ti ljudi dolaze, ali e, uz jednu dobru transparentnu politiku to ne bi smio biti problem. Nadalje, što se tiče zajedničkog poduzeća za sigurnost zračne plovidbe SESAR, tu ovaj put nema problema. Jedino što mi hoćemo je da vrijeme komplikacija i nesigurnosti e, bude konačno iza nas. Možda će nam komisija moći e, kratko objasniti kako tu stoje stvari, iako vjerujem da je sve mm, jako dobro regulirano. Možda nam komisija može još jednom e, nešto reći u vezi sa svim tim. Hvala lijepa. Gospodin Van de Kamp ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja znam da smo na knap sa vremenom, zato ću biti kratak. Što se tiče kluba zastupnika EPP, mi ne želimo toliko govoriti o brojkama koliko o postignućima. E, brojke su nadležnosti odbora za kontrolu proračuna, a mi u odboru TRAN se moramo baviti znači, rezultatima rada, postignućima. Što se tiče e, zajedničkog poduzeća za sigurnost zračnog e, zračne plovite Cesar kako stoji, stoji stvar sa menadžerima i kako stoji stvar sa EFSI-em. možda se EFSI tu e, treba e, na novi način programirati i kako se EFSI primjenju različitim e, regijama. Što se tiče EAZE, Europske agencije za sigurnost zračnog prometa. Tu smo dobili informaciju da toj agenciji nedostaje veliki broj zaposlenika, dakle da nemaju dovoljno osoblja. I konačno ERA, tu, nas, tu želimo znati koliko kilometara E, se tu ukupno nakupilo za 2014. Hvala lijepa. Hvala lijepa, riječ ima Robert Zile. Dominik krike. Hvala, imam samo dvije napomene. Prva se odnosi na ono što je je nešto što se odnosi e, na izvješće oba izvjestitelja. Htio bih istaknuti da 18 mjeseci e, nakon, dakle 18 mjeseci nakon željezničkog paketa i dalje on nije u primjeni. Mislim da je to skandalozno. E, I to se ne odnosi na same agencije jer one ne, ne postoji. U svakom slučaju očito je da taj sektor ne funkcionira, procedure su dosta kompleksne, komplicirane i to je problematično jer to je nešto što i dalje ne funkcionira. Druga primjedba koja je općenite prirode odnosi se na agencije. Potrebno je povećati e, nadležnost, odnosno e, zadatke e, agencija. To je nešto što je dosta osjetljivo. A kad je reč o EASI, 70% njihovih e, sredstava ne dolazi iz europskog e, proračuna. I zadnja stvar e, koja se odnosi na izvješće o općem proračunu odnose se na turizam koji je u nadležnosti ovog odbora i obuhvaćeno je općim proračunom. proračunom na njega otpada 8% europskog proračuna, 11 milijuna. Već godinama apeliramo na komisiju da uvrsti turizam. Mislim, to je smiješno. Nemamo ništa za sektor na koji, koji predstavlja 8% BDP, europskog BDP-a. Evo i s time ću završiti. Hvala lijepa. E, riječ ima Jose Ignacio Farija, izvolite. Hvala lijepa. Htio bih zahvaliti kolegicu Ines kolegici Inesa neću govoriti o svakoj razrišnici, već općenito o svima. Sada se želim dotaknuti različnice za agenciju EMSA. Najbolje poznajem, ja sam ju posjetio, sjedište te agencije je upravo u Lisabonu, iz kojeg sam dolazim. Im se pokušava osigurati visoku razinu sigurnosti na moru, upravljati dakle, plovilima, brodovima i o tome, dakle, ne samo Europskoj komisiji, već i zemlji članici e, pruža čitav niz informacija, podataka koji potom služe za primjenu e, propisa, služe za kontrolu primjene propisa Europske unije. Dakle, to su njezine zadaće, one su od ključne važnosti za Europsku uniju. Evo koliko go, to sam htio dodati ovoj raspravi. Drugi problem je EASA gdje imamo problem sa ugovorima i tu se to ili ne razumije dobro ili se razumije ali se ne govori dovoljno otvoreno. Zašto se uopće stvaraju takvi ugovori? Ja se slažem s ovim što je rekla kolegica Jala. Imali smo rezove u proračunima, dakle svih agencija, naročito u EMSI koju sam malo čas spomenula. to nije dobro zato što je u suprotnosti sa činjenicom da se od njih traže da rade sve više, da se bave sve širim područjem. Dakle, tu čak spominjemo i postupanje s migrantima i tako dalje i koje su, koje su pitanja ove agencije sve više uključene, dakle mora raditi sve više. I samim time rade u težim uvjetima. Zadovoljan sam što je revizorski sud dao na ove račune pozitivno mišljenje što je ovo pozitivno, dakle, ocijenje proračuna ovih agencija, njihovo izvršavanje. A ovo što sam rekao za EMS-u mogu reći da može vrijediti i za druge agencije. Parlament bi trebao svakako dati razrešnicu za 2014. ovim četirima agencijama. Danke sehr. Karima. Hvala lijepa. Karima, Deli. E, hvala. Odbor za promet je usvojio različita mišljenja. Na primjer, tražili smo da Europska komisija da informacije koje su raspoložive o e, projektima prometa e, koje se sufinanciraju iz europskog proračuna te i strukturnih i kohezijskih fondova kao i o fondovima iz sektora turizma koji se financiraju na različite E, načine. Zanima nas kako je sada stanje u, u pogledu tih projekata. Drugo, tražili smo od komisije da pokaže kakav je napredak postignut u području potencijalnih sukoba interesa i transparentnosti. Zanima nas e, kakvo je stanje po tim pitanjima sada. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja sam izvjestitelj u Sjeni e, za izvješće Salini. Naravno da imam nekoliko amandmana, ali najprije želim zahvaliti gospodinu Saliniju. E, imam nekoliko e, primjedbi Revizorski sud je u izvješću za 2014. primijenio jednu drugčiju strukturu nego prethodnih godina. Radi se o mobilnosti i e, prometu dvije primjedbe. Dakle, transport je prije bio u poglavlju konkurentnost i stvaranje radnih mjesta a sada u jednom drugom poglavlju. Dakle, e, iznosi koji su tu sada upotrebljeni su bitno niži nego ono što je bilo upotrebljeno u okviru horizonta 2020. Dakle, tu postoje jedna diskrepancija. E, revizorski sud je provjerio šest projekata i ustanovio greške u dva i stopa pogrešaka bila je 4,5%, osobito što se tiče protuzakonito isplaćenim iznosima, ali nije jasno da li E, su date e, krive informacije ili ne. E, direktna plaćanja za projekte u području transporta nisu obuhvaćene i to iz razloga što se krediti još tu nisu isplatili, odnosno dodijelili. Zato sam ja mišljenja da bi te informacije bile trebale biti stavljene na raspolaganje u obliku jedne fusnote. I posljednja napomena, to je moja najdraža tema, e, a to je turizam. Drago mi je što sad stoji na raspolaganju što su predviđa veća sredstva za pilot e, projekte, ali to još uvijek nije dovoljno. E, sad što se tiče e, izmijenjenog proračuna, turizam je tu dobio značajna sredstva, 11 milijuna eura. I od 6 milijuna eura više za e, sredstav određenih za plaćanje, međutim to još nije dovoljno e, ako imamo na umu koju ulogu turizam igra u 28 e, gospodarstava zemalja članica Europske unije i zato sam mišljena da se treba povećati. Ja se slažem da od komisije, da trebamo zamoliti komisiju da, da izraditi studiju e, na temu koju ulogu bi e, ta financijska sredstva trebala, mogla igrati u budućnosti. E, smatram da bi se pilot projekti trebali prihvatiti kao Eh, prihvatiti kao projekti jer bi prestali biti pilot projekti. Hvala lijepa. Riječ sada ima sljedeća govornica u ime komisije. Hvala lijepa. Želim zahvaliti odboru TRAN za kontinuiranoj podršci Najprije što se tiče poglavlja konkurentnost i gospodarski rast u Europskoj uniji to je poglavlje proizašlo iz e, e, vrlo kompleksnih pravila mi ćemo nastaviti sa vrlo strogim eksante kontrolama i nastavit ćemo davati upute korisnicima e, i informacije o tome koje su najčešće greške kod financijskih zahtjeva i da ćemo e, svoj doprinos nastojanjima da se smanji stopa pogrešaka. E sada što se tiče agencija i pitanja koja su postavljena u vezi sa agencijama. Najprije pitanje transparentnosti i upravljanja sukobom interesa. Komisija uvijek podsjeća odbore decentralizanih e, agencija E, uvijek podsjećamo na potrebu da se njihove politike što se tiče e, menadžera koji upravljaju da se objave njihove biografije i informacije o njima. To ćemo i nastaviti činiti. U slučaju ERE e, do, ti su, te su informacije objavljene sa zakašnjenjem, ali bit će E, to će biti učinjeno početkom 2016. u pismenom obliku. Što se tiče ugovora, radnih ugovora e, za osoblje, tu su e, ustanovljeni problemi i od strane komisije i od strane revizorskog suda. Već godinama od 2009. postoji jedna nova procedura koja se primjenjuje i postoji e, šanse da će e, u buduće te procedure bolje funkcionirati su e, velike. Sada što se tiče osoblja agencija, komisija pokušava prepoznati i priznati sve legitimne potrebe agencija. U slučaju ERE i dalje čekamo E, povećani broj osoblja je zapravo e, predviđen i e, bit će aktuelan kada se implementira novi željeznički paket. Dakle, od 2018. Što se tiče EASE, to je vrlo specifična situacija jer je EASA doista zatražila E, povećanje broja osoblja e, i to je na kraju u okviru proračunskog trijaloga odobreno. Dakle, e, EASA će od 2016. imati veći broj osoblja. Što se tiče Ship to Rail, drago mi je što mogu reći da je prvi poziv objavljen prije tjedan dana. E, zajedničko poduzeće funkcionira i još nema punu financijsku autonomiju, što znači e, sve financijske transakcije e, se provode od strane komisije, a procedura za zapošljavanje izvršnog direktora, prva, prvi pokušaj nije završio uspjehom, e, pa će se morati ponoviti. Ja se nadam da ćemo u ponovnom pokušaju uspjeti e, zaposliti izvršnog direktora. E, nadam se da će se to dogoditi u travnju ili svibnju. Potpuno shvaćam potrebu veće fleksibilnosti e, kod izbora projekata naravno da je važno imati e, uvijek spremne projekte na koji su e, na putu da ih se odobri i financira. Što se tiče informacijskih projekata, komisija ima jedan pilot projekt o rezultatima europskog proračuna i vrlo uskoro ćemo moći pokazati da svi projekti koje se financira iz europskog proračuna, u to će biti uključeni i transportni projekti iz područja transporta, e, to će doista biti e, dobro mjesto da se pokaže e, uspješnost projekata koje smo financirali. Hvala lijepa kako E, smo na knap s vremenom. E, e, želim samo reći da ćemo sastanak koordinatora odložiti za sjećanje jer to danas ne možemo stići. Izvolite sada riječ dajem ponovo izvjestitelju. Hvala gospodinu Saliniju. Hvala lijepa, nemam ništa za dodati onome što je već rečeno. Međutim, vezano uz posljednju primjedbu, ovo što je istaknula predstavnica Komisija da poželjna je fleksibilnost, ali željeli bismo da se što veći broj projekata financira iz EFSI-a. To je istina i u redu je da možemo podržati ovaj pristup, međutim EFSI će moći financirati velik broj projekata, ja se u to nadam, ali postoji određena kvaliteta projekata koje EFSI neće moći financirati, naročito u sektoru gdje je povrat kapitala duži i složeniji, primjerice u željezničkom sektoru, Dakle, za toga je važna ova fleksibilnost. Što se tiče projekta Shift to Rail, sa zadovoljstvom primjećujem da ćemo vjerojatno od svibnja 2016. imati tu veću financijsku fleksibilnost i što se tiče turizma također e, suradnja na području amandmana moći ćemo riješiti sve probleme koje do nismo uspjeli riješiti u vezi sa ovom različnicom. Hvala lijepa. Lijepa, sada reći ima Sender. Hvala vam. I zahvalila bih e, kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi zahvalila bih na, bih na svim e, pitanjima i primjedbama. Primjedbama te i predstavnici komisije koja nam je ovdje dala određena pojašnjenja koja ipak stižu nešto prekasno svejedno. Drago nam je da se agencije slažu s tim mišljenjem. Mi smo, kolega Van den Kamp je rekao da smo mi nadležni odbor, međutim također tu je nadležan odbor za kontrolu proračuna što se tiče ESME. Ukoliko ima problema, čini se da ćemo ih Imate, Evo sada me kolega ne, služa, ne sluša, a ja poručujem da ćemo se tijem morati pozabaviti. Hvala lijepa. Rok za amandmane je 15. sjećanj 2016. u 15 sati. Evo, time je sastanak završen. Zahvaljujem prevoditeljima na e, tome što su ostali tri minute dulje. Nastavak sastanka će biti na engleskom a sastanak koordinatora se odlaže za sjećanje, ali izvješće sa trijaloga, to ćemo danas obaviti, ali e, iza zatvorenih vrata, to je zatvoren za javnost, to molim sve one koji nisu, nemaju pravo e, sudjelovati da napuste dvoranu, a sastanak